Okay. Dear colleagues. Poštovane kolegice i kolege, zamolio bih vas da zauzmete svoja mjesta. Hvala lijepa. Želim izraziti srdačnu dobrodošlicu svim predstavnicima nacionalnih parlamenta i članovima Europskog parlamenta kao i našim uvaženim predstavnicima komisije. To je gospodin potpredsjednik Valdis Dombrovskis i gospodin povjerenik Pjer Moskovići koji će održati govore. Dobrodošli u našem parlamentarnom tjednu koji se sve više pretvara u vrlo koristan forum istinskih rasprava između zastupnika nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta zajedno s predstavnicima europskih institucija. Vjerujem da je ovo pravi trenutak za raspravu o europskom semestru o politikama cikluska europskog semestra o kojima ćemo govoriti na ovoj sjednici. Znate da su prošlog tjedna na Europskom vijeću usvojene preporuke za europodručje na temelju prijedloga komisije uz određene prejunake. Ali zajedno s elementima konvergencije i podrške. Vijeće je usvojilo i druge zaključke o instrumentu e, mehanizma upozorenja. Ovdje će također govoriti e, gospodin Gunnar Höckmark koji je izvjestitelj Europskog parlamenta i prethodna izvjestiteljica gospođa Marija Joao Rodrigues, o složenom ekonomskom trenutku. Svakako je dobro da možemo imati otvorenu raspravu o ekonomskim politikama za ovu godinu, također o temi kako postići dostatnu ekonomsku koordinaciju između država članica. Stoga uskoro predajem riječ svom supredsjed predlagatelju, gospodinu Rilenu, koji je potpredsjednik odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja. Zahvaljujem. Evo, htio bih samo se također pridružiti ovim riječima dobrodošlice. Dakle, riječ je o tome da moramo uskladiti ekonomske ciljeve sa ciljevima socijalne politike i također moramo konstatirati da se nažalost nalazimo sada u e, fazi znatne neravnoteže kada je riječ o socijalnim pitanjima, odnosno o nejednakosti. Imamo milijune muškaraca i žena koji su nezaposleni i upravo zato je to imperativ koji treba razriješiti. Jako puno osoba je u opasnosti od e, siromaštva između 2008. i 2014. godine. Posebice također treba razriješiti i situaciju s mladima. Znamo da je kada je riječ o zaposlenosti europskih građana, situacija je problematična jednako kao i po pitanju socijalnih nejednakosti. Postoji čitav niz e, zapravo radnih mjesta koje nam mogu omogućiti smanjenje nezaposlenosti i nejednakosti, ali moramo uskladiti socijalne i gospodarske parametre. Uz vaše dopuštenje, E, htio bih se sada osvrnuti na jednu točku koju je spomenuo i Jean-Claude Juncker. On je rekao da ovaj saziv je zapravo zadnji koji može napraviti to da Europska unija povrati taj svoj socijalni e, stup i mislim da bi ova rasprava trebala ići u tom smjeru. Hvala lijepa na ovim riječima i pokazali ste snažnu povezanost ekonomske politike i socijalne dimenzije. A ovime e, želim otvoriti našu sjednicu i dopustiti nekoliko organizacijskih napomena. Dat želimo da, dati riječ što većem broju zastupnika. Imat ćete kartice pomoću kojih se možete javiti za riječ pa vas molimo da ispunite tu karticu i da ih da ih dodate podvornicima. To vrijedi i za zastupnike nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, a riječ e, možete dobiti kao prvo dva nacionalna predstavnika, onda jedan iz Europskog parlamenta i tako redom dalje, naravno ovisno o izraženo je želji za preuzimanjem riječi. Želimo imati što otvoreniju raspravu i usredotočiti se na prava pitanja ovih politika. Za početak e, prvi govor čućemo od potpredsjednika komisije gospodina Valdesa Dobrovskog. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani članovi parlamenta. Velika mi je čast e, biti ovdje i vidjeti kako je velik interes za ovaj parlamentarni tjedan. Prošlih godina jačamo naš sustav upravljanja i primjećujem e, da postoje tri trenda koje su posebno važna ove godine. Kao prvo, spoznaje je da je potrebna ekonomska obnova za sve, ali posebno za najslabije skupine. To potvrđuje godišnji rast gdje naglašavamo socijalnu dimenziju našeg rada. Zatim e, spoznaja o važnosti prekograničnih politika i treće jačanje socijalnog dijaloga na svim razinama računamo na vaš doprinos ovom ekonomskom pristupu, a ovaj naš parlamentarni tjedan je ključni za to. U studenom komisija je usvojila paket za ekonomsko upravljanje s obzirom na to da postoje blago, blag oporavak, ali i određena povećana dimenzija neizvjesnosti. Proračun je porastao u odnosu na krizu i e, to vrijedi za sve države članice. To vidimo i na zapošljavanju i na potrošnji i na investicijama. Javni dug za europodručje očekuje se da će pasti za 1,5% na 1 s 1,8% na 1,5% ove godine i očekuje se istu e, stanje i za 2018. E, omjer BDP-a će pasti na 89,4% u 2018. Rok za, post, za ispravak e, prekomjernih deficita ako se poštuje, to znači da će samo dvije zemlje ostati u postupku prekomjernog deficita. Glavna poruka u godišnjem pregledu rasta jest da moramo udvostručiti naše napore u trokutu investicija, strukturnih reforma i odgovorne fiskalne politike. Veće investicije će srednje i dugoročno povećati potencijale. Strukturne reforme će privlačiti investicije, a potreba za odgovornom fiskalnom politikom ostaje i dalje jer ne postoje održiv ekonomski rast bez održivog javnog financiranja. Europski parlament, vijeće i parlament su potpisali zajedničku deklaraciju i ustra, stražnu podršku ovakvoj agendi. Želim zahvaliti i odborima Europskog parlamenta i uključenim zastupnicima koji su sastavili izvješće o vlastitoj inicijativi i koji će vjerojatno biti usvojen za dva tjedna. Također predstavljamo preporuke za politiku na europodručju za početak europskog semestra. To su zajednički izazovi o kojima treba rano raspravljati i uključiti ih u preporuke za pojedine zemlje. E, ECOFIN je usvojio preporuke za europodručje uz naglasak na reformama za povećanje proizvodnosti, e, poslovno okruženje, e, uklanjanje uskih grla za investicije i povećanje zapošljavanja primjerena balansa u fiskalnim politikama i potreba jačanja investicija da bi se povećao oporavak će pridonijeti dobrom smjeru fiskalne politike i e, boljoj uravnoteženosti. Treba poduzeti koreku prema dovršenju bankovne unije u smislu smanjenja i podjele rizika u smislu dovršenja ekonomske i monetarne unije. U krizi su se pokazale pokazali trendovi da makroekonomske ravnoteže rastu e, u krizi, no na tome se sada radi, ali treba raditi na još uvijek opasno visokom javnom i privatnom dugu u mnogim zemljama. E, prilagodbe u bilancama e, dužičkih zemalja E, su u velikom deficitu, u nekim drugim zemljama u velikom suficitu. Podaci u izveštaju o zapošljavanju pokazuju da se tržište rada polako oporavlja, ali da je proces neujednačen poduzete su važne reforme mirovinskog područja, tržišta rada i segmentacije kako bi se suzbijala dugotrajna nezaposlenost e, uz smanjenje oporezivanja rada. E, kako povećati konvergenciju postojećim instrumentima, o tome se i dalje raspravlja u okviru e, stupa socijalnih prava. Europski semestar ulazi u nacionalnu fazu. U veljači komisija će podstaviti analizu po zemljama za 27 država članica, 27 s iznimkom Grčke koja je još uvijek u programu za posebno praćenje. Ključno je mjere pravodobno primijeniti. Bilo je određenih napredaka u državama članicama što treba osnažiti, a zato je presudan politič, presudna politička podrška i u nacionalnim parlamentima. Kako bismo članicama pomogli u implementacije, komisija je razvila program za podršku strukturnim reformama na zahtjev članica. To se usvaja na vijeću i u parlamentu bez danjeg odgađanja. Nastojimo pojačati dijalog sa državama članicama na svim razinama, uključujući i posjete tim državama. Ja sam obavio 34 posjete zadnje dvije godine, e, pa i e, Danska je još ovog tjedna na programu želimo steći uvid u socijalne izazove u državama članicama i vidjeti s kojima politikama se to rješava. To je pravi cilj naših e, razgovora ovaj tjedan, stoga, vas želim, stoga sam vrlo znati željen što ćete mi reći. Hvala lijepa potpredsjedniku Dombrovskisom. Sjedi e, gospodin Moskovici. Zahvaljujem. Poštovani zastupnici, evo prije svega vam zahvaljujem što ste me pozvali ovdje s povjerenikom Valvisom Dobrovskisom da sudjelujem na međuparlamentarnom europskom tjednu. To je za mene jako važna točka zato što ću moći razmijeniti sa zastupnicima nacionalnih parlamenta te sa zastupnicima Europskog parlamenta mišljenja i ideje. To su jako važne e, ideje za gospodarsko upravljanje i zato mi je drago što ću moći istaknuti neke izazove za ovu godinu nekoliko tjedana prije nego što europski semestar uđe u onu e, pojedinačnu fazu po zemljama, ovisno o pojedinačnim preporukama po zemljama koje će biti donesene krajem veljače i koji će postati temelj za daljnje djelovanje. Mi ćemo ih predstaviti u proljeće. Evo, kada, kada govorimo o ekonomskom kontekstu, možemo reći da je to nešto što je proizašlo iz našeg jesenskog paketa. E, iduća etapa tog semestra će biti usmjerena upravo za rješavanje e, u okviru tog novog konteksta 2017. godine je e, peta godina oporavka zahvaljujući tim pozitivnim e, faktorima, a to e, bez obzira na pad cijene nafte, i također znamo da je to razlog da naša politika i dalje zadržava tu čvrstu i tu čvrstu bazu. E, moramo konstatirati da, iako je rast od 1,75% prisutan, on je skromni rast i nije dao one rezultate koje očekuju naši građani na gospodarskoj razini. To je nasljeđe krize koje i dalje koči tu dinamiku rasta e, sa e, nezaposlenošću koja je prešla 10% u europodručju, iako je na razini Europske unije nešto bolja, ali to je i dalje zabrinjavajuća situacija. U nekim državama članicama pogotovo situacija sa mladima je vrlo loša. Također ulaganja su vrlo slaba, inflacija je ispod onih, onog cilja koji smo zadali od 2%. A što se tiče e, nedostatka te unutrašnje potražnje e, imamo zapravo konstantni rast u pojedinim državama članicama. Suradnje suradnja između javnog i privatnog sektora se mora nastaviti. U mnogim državama članicama, pogotovo kada je riječ o bankama, E, možemo reći da je e, njihova profitabilnost e, vrlo slaba. Možemo reći da se nalazimo sada u području visokog rizika. Ovo je e, vrijeme rastućeg, rastuće nejednakosti i također nepovjerenja u političku elitu. I naši građani su ti koji od nas očekuju vrlo snažnu ekonomiju koja će biti ukorijenjena u jednakom društvu, ravnopravnom društvu. Kada govorimo o procesu globalizacije, njoj svjedočimo svime i ono što se primjećuje, a to je određeni umor po pitanju neprovođenja reformi i mislimo da bi to moglo imati veliki utjecaj na provedbu tih strukturnih reformi. Rezultat britanskog referenduma, odnosno e, Brexit, je taj koji je samo povećao neizvjesnost na razini Europskoj unije i također politički i gospodarski rizik u Europskoj uniji, ali i u europodručju. Moramo konstatirati da je do sada britansko gospodarstvo zapravo dobro odoljevalo posljedicama referenduma, ali moramo biti vrlo oprezni i ne biti previše optimistični kada je riječ o srednjeročnom e, učinku na sva gospodarstva i moguće je da će zapravo svi ti učinci biti vidljivi u neko e, dalje vrijeme. To je nesigurnost naše e, ekonomske politike koja je također sada pod velikim upitnikom i zbog nove američke administracije. Evo vidjeli smo već i e, prve znakove tog protekcionizma i e, nacionalnog, nacionalističkog gospodarstva, a to su zapravo predznaci svih onih važnih promjena koje bi mogle imati znatne utjecaje na e, kamatne stope, na inflaciju i općenito na naš politički odgovor u tom kontekstu sada je pitanje koja je gospodarska politika za kojom se moramo povoditi. E, gospodarska politika bi trebala zapravo jačati taj faktor rasta, e, ojačati svoju otpornost na sve šokove kako bismo se mogli dobro boriti sa tom neizvjesnošću i sa krhkošu naše situacije. I zato komisija poziva države članice da udvostruče svoje napore kada je riječ o gospodarskom pregledu rasta, e, godišnjem pregledu rasta za 2017. E, godinu. Mislimo da to može biti e, glavni potice za našu gospodarsku politiku. Ono što moramo napraviti, a to je povećati taj ročni potencijal rasta, moramo provesti strukturne reforme, moramo pojačati mogućnost ulaganja i moramo staviti naglasak na novu generaciju strukturnih reformi koje će povećati našu produktivnost. Na trećem mjestu moramo provoditi odgovorne proračunske politike i to kroz e, prilagođene političke programe. I također znate da smo tražili e, globalne smjernice za euro područje koje će ići u pozitivnom smjeru. To su politike koje su potrebne kako bismo ponovno potaknuli rast, a politike koje će podržati rast se već provode, no nažalost one se previše temelje na monetarnoj politici a monetarna politika se provodi na izvrstan način u okviru Europske središnje banke, no one ne mogu sve napraviti i u slučaju opasnosti može doći do financijskih neravnoteža. Također postoji i opasnost od ograničenja monetarne politike e, s obzirom da oni mogu napraviti samo skromne pomake. Zato se nadamo da Europska monetarna politika mora odigrati važnu ulogu u suradnji s drugim politikama i zato ćemo izdati komunikaciju Europske komisije o pozitivnom usmjerenju te monetarne politike europodručja i također se traži dinamičniji pristup kada je riječ o poticanju rasta. Moramo usvojiti prikladnije politike i također moramo izbjeći znači, restriktivne efekte tih fiskalnih politika. Mi smo uvjereni da će da Europska središnja banka ne smije sama preuzeti sav taj e, napor i tu odgovornost. Kada govorimo o tom e, globalnoj proračunskoj politici, moramo biti svjesni da postoji neravnomjerna raspodjela svih sredstava u Europskoj e, uniji i to nije u interesu Europske unije. To je paradoksalna situacija. Ako to ne ispravimo, ona se može i pogoršati. Kada je riječ o e, e, proračunskom višku, onda znači pitanje je kako ćemo e, to preraspodijeliti. No ono što je bitno, a to je da bi, e, ako to ne napravimo na pravi način, sebe mogli biti gubitnici u tom postupku i zato moramo poboljšati kvalitetu e, javnih financija moramo povećati i ulaganja i također provesti reforme kako bismo srednjeročno e, poboljšali zapravo isplativost svih tih e, ulaganja. To je dio eto moje politike i mog portfelja i ja vjerujem da bi fiskalna politika trebala imati još važniju ulogu i da e, su e, prihodi ti koji bi trebali biti iskorišteni, odnosno sada da bi trebala iskorištena upravo za provođenje čitavog niza drugih politika ili novih e, pothvata te pomoć onim osobama u nepovoljnom položaju i kako bismo mogli na neki način umanjiti razlike među poreznim obveznicima. Oni su ti koji su zaista napravili velike napore kako bi se smanjio proračunski deficit. I također se moramo usmjeriti ka fiskalnoj politici koja će biti e, pravednija, uravnoteženija, učinkovitija i koja će uljevati povjerenje našim građanima. To su izazovi pred nama. Kada, govorimo o većoj efikasnosti, o većoj e, fiskalnoj pravednosti, e, to znači da je riječ o dvije povezane operacije. Kada govorimo o fiskalnoj politici, moramo je povezati sa povećanjem broja radnih mjesta, ali također i moramo je povezati sa povećanjem ulaganja. Kada govorimo o e, poticanjem fiskalnim mehanizmima, oni mogu biti vrlo snažni instrumenti koji mogu ojačati i, i pod pomoći poduprijeti istraživanje i razvoj ono što moramo napraviti, a to je olakšati pristup mladim poduzetnicima kao što se radi već u e, Francuskoj gdje postoji dobra praksa. Dakle, e, ravnopravno djelovanje je to koje prolazi i kroz borbu protiv nepoštenih poreznih e, praksi. Europska unija bi trebala biti ovdje instrument koji će omogućiti da se poveća fiskalna transparentnost i da se osigura upravo plaćanje poreza tamo gdje se dobit ostvaruje. Evo, ja sam taj koji unutar komisije zapravo smatram da e, su multinacionalne kompanije te koje moraju plaćati svoje poreze upravo tamo gdje ostvaruju dobit. Osim toga, a o tome se mora razmišljati na globalan način kada govorimo o strukturi tog e, fiskalnog sustava u mnogim državama članicama, dakle osim toga imamo jako puno građana kojima prijeti siromaštvo zbog sve veće nejednakosti. E, fiskalna politika je uvijek imala tu ulogu drugačije preraspodjele sredstava kada govorimo o našim fiskalnim e, sustavima, ovdje je sada u igri e, imati dovoljno sredstava kako bismo zajamčili provođenje javnih e, politika i također kako bismo ravnotežili porezni klin među poreznim obveznicima ono što moramo napraviti, a to je djelovati svi zajedno na razini Europske unije, odnosno trebali smo imati e, inkluzivni, znači uključiviji e, gospodarski oporavak uz veću gospodarsku i socijalnu konvergenciju. I na temelju toga mi e, moramo biti spremni evo, raspravljati ovdje s vama. Thank you very much. Hvala lijepa. Riječ dajem Gunaru Hokmarku izvjestitelj za Europski parlament za europski semestar imate pet minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, zahvaljujem prijateljima iz komisije. I ja želim izraziti dobrodošlicu kolegama i kolegicama iz nacionalnih parlamenta. Slažem se s komisijom u dvijema važnim točkama. Kao prvo imamo oporavak, i kao drugo, nešto što je jednako važno, taj oporavak ide preslabo, presporo. I mislim da se svi slažemo da ne ide dovoljno brzo, da ima premalo povećanja u zapošljavanju, da je još uvijek previše nezaposlenih. Ali, kao što su oba povjernika e, rekli, rast koji vidimo se bazira na monetarnoj politici koja se ne može održati dugoročno i vrijeme je koristiti i druge ekonomske instrumente. Kao drugo, karakter europskog gospodarstva još uvijek nije obuhvatio oporavak u svim dijelovima e, država članica i da postoje još uvijek velika područja deficita. I zato je potrebno uvesti sigurnost koja je potrebna za investicije. Također je važno naglasiti da se čini uspjeh ekonomske, europske ekonomije kao agregatno e, situacija dobar, ali treba jednako gledati i gospodarstva unutar država članica. Postoje poslovica, ako su vam stopala u frižideru, a glava u peći, prosječno imate dobru temperaturu tijela. Ali mi moramo osigurati da u svakoj državi članici postoji ekonomska politika koja doprinosi ukupnoj e, ekonomskoj politici i povećava izglede za blagostanje i napredak. Povjernici su rekli da je važno vidjeti rizike e, protekcije. Ekonomija je danas globalizirana, europska ekonomija ovisi o izvozu, a ljudi poput e, gospodina Trumpa naglašavaju da je izvoz e, važniji od uvoza. Međutim, potrebno je jedno i drugo. To ne vrijedi samo za američku ekonomiju, nego za europsku. mi smo razvili trgovinu koja nam koristi i koja koristi globalnom ekonomskom razvoju i to je važno sačuvati, ali moramo biti svjesni i rizika. Povjerenik Moskovići je govorio o porezima i svakako treba se boriti protiv onih koji ne žele plaćati poreza, ali važno je i u Europi imati više poreznih obveznika. Mi moramo poreznu politiku tako razviti da Europa bude privlačna i da se otvaraju nova poduzeća i nova radna mjesta. A e, porezi su 10 do 15% više nego u usporednim gospodarstvima. Stoga moramo postupati vrlo oprezno, ali i vrlo odlučno dugoročno. Kao izvjestitelj za godišnji pregled rasta želim istaknuti sljedećih pet točaka. Kao prvo treba nastaviti sa strukturnim reformama ovisno e, o situaciji u pojedinoj državi članici. E, sa ispravnim mjerama doći ćemo do bržeg oporavka. A ako se ne bavimo pravim problemima, onda će se e, negativna stanja još pogoršati ili povećati zaduženost. Zatim, treba ne gledati samo na prihod od poreza, nego i na dodjelu e, prihoda primateljima. Moramo poticati zapošljavanje. Ako smanjimo oporezivanje rada, možemo povećati svoje prilike. I zatim pitanje konsolidacije proračuna koristeći istodobno instrumente financijskih poticaja. To može poboljšati izglede pakta o stabilnosti. Ako to činimo i vodimo računa o različitim srednjoročnim ciljevima i opterećenjima proračuna, onda to možemo učiniti i na dobrobit naših proračuna. Hvala lijepa. Sada riječ ima Marija žao Rodriguez. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Drago mi je što se ponovno susrećemo. E, prošle godine smo surađivali na raspravi o godišnjem pregledu rasta. Ja sam tada bila izvjestiteljica. Mi smo naišli na e, dobru reakciju komisije i preporukama vijeću, što je pokazalo da europski semestar može imati pozitivne učinke. Želim podsjetiti na zaključke vodeći računa o sadašnjoj situaciji. Svima je jasno da Europska unija nema samo posla sa više različitih kriza, nego čak i s izazovom za preživljavanje. Mi moramo iznaći europska rješenja uz komplementarne s nacionalnima, ali su potrebna i bolja europska rješenja. U zadnjem izvješću Europskog parlamenta rekli smo da Europska unija mora krenuti u snažni oporavak, otvoriti vrata investicijama i omogućiti smanjenje visokih stopa nezaposlenosti. Povrh toga divergencije između i unutar država članica se moraju smanjiti i budući da moramo ojačati jedinstvo u Europskoj uniji, to je još važnije. Moramo to pretvoriti u snažniju ekonomsku i socijalnu konvergenciju i koheziju. U prvom izvješću smo govorili o miksu politika. Zaključak je bio da glavna poticana snaga moraju biti investicije okrenute budućnosti kao i izvoz i domaća potražnja. Moramo smanjiti nejednakosti u, u Europi i koncentrirati se na povećanje produktivnosti i rast. U tom općem okviru bit će lakše ostvarivati fiskalnu konsolidaciju i uravnotežen proračun. Zatim je tu pitanje europodručja. Možemo zaključiti da je potrebna posebna preporuka za europodručje i moramo ocijeniti smjer fiskalne politike. Možemo zaključiti da postoji nedostatak investicija i da je potrebna suradnja između država članica kako bi se taj nedostatak kompenzirao. Možemo reći da države članice sa više financijskih sredstava za ulaganja imaju i nižu javnu zaduženost i zato se te države moraju posebno potruditi, to je sasvim jasno. Međutim, države, sve države članice moraju investirati više. To ima posljedice i za smanjenje makroekonomskih neravnoteža, jer postoje različite metode za to. Možemo od država članica koje nemaju toliku konkurentnost eh, zahtijevati veću, veći napor, veći napor oko reformi i ulaganja, ali možemo i konkurentnija e, države članice e, potaknuti da povećaju svoju potražnju kroz investicije. Potrebna je veća suradnja da bi se smanjile makroekonomske neravnoteže. I zatim zaključak o snažnim europskim instrumentima. Sve države članice trebaju investirati više zato je potrebno dobro koristiti proračun zajednice, treba koristiti fond za strateška ulaganja i omogućiti svim državama članicama da investiraju za budućnostne projekte, treba voditi računa o bankovnoj uniji i o fiskalnim kapacitetima. To su jasni zahtjevi prema komisiji i nadamo se da bijela knjiga koju očekuje uskoro od komisije će biti posvećena, posvećena i tem, tim temama. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sada možemo krenuti u raspravu. Imamo niz prijava. Molim da se članovi ograniče na tri minute. Najprije javlja se gospodin Norbert Brakman iz e, stranke CDU-CSU-a iz Njemačkog parlamenta. Kolegice i kolege, gospodin povjerenik Dombrovskis je već istaknuo da će do stabilizacije gospodarske politike doći samo ako se bude stabilizirala i proračunska politika. Stoga želim ukazati na sljedeće. Ako želimo takvu stabilizaciju, moramo proširiti pogled i na europsko okruženje. Tamo trenutno vlada vrlo ležerna e, monetarna politika, pa je opravdano pitanje e, zašto se taj novac koristi. To su milijarde i bilijuni eura e, u smislu opterećenja u kamatama u europskim državama. A onda slušamo stalno da treba povećati ulaganja i stvara se dojam e, da bi nacionalne države trebale biti te koje obavljaju ta ulaganja. A znamo da javne investicije ne iznose niti 5% ukupnih investicija u pojedinim državama. Ako želimo ojačati ulaganja, onda moramo stvoriti pretpostavke za to da oni koji najviše investiraju, a to je privatno gospodarstvo, budu za to i sposobni. I tako se onda zatvara krug, jer privatno gospodarstvo će investirati samo tako gdje ima povjerenja u održivu proračunsku politiku države i u stabilnost dotične države. I zbog toga je presudno, govoreći o konvergenciji, nastojati ne e, oslabiti slabe, nego ojačati slabe i pokazati im koji je put u oporavak kako bi cijela Europska unija e, od toga imala e, boljitak i kako bi to omogućilo gospodarski zamah svima. Thank uh, Hvala lijepa. A sada Enrico Biljanči Gijas iz kluba SID, e, kolega iz Portugala. Boa tarde. Dobar dan. Ja sam e, zastupnik Portugalskog parlamenta i htio bih predstaviti dvije temeljne ideje na koje bi se nadovezao na jučerašnju raspravu e, današnju raspravu. Dakle, komisija je u sudenom e, predstavila dokument kojim je predložila državama članicama jednu važnu ideju za cijelo euro područje. Dakle, ono što to znači, a to je da moramo imati zajednički pristup e, proračunskim politikama, odnosno prijedlog e, za povećanjem od 0,5% BDP-a u toj zajedničkoj dimenziji, ukupnoj dimenziji. Dakle, krenuli bismo od neke neutralne perspektive prema ekspanzionističkoj logici kad je riječ o proračunu. Sa mojeg stajališta ja smatram da je to vrlo značajan doprinos i u to u trenutku kada se nalazimo pred velikim izazovima ne samo u Europi nego i u svijetu gdje je unutarnja potražnja u okviru europodručja nešto što će biti iznimno važno kako bismo mogli ostvariti e, više e, znači proizvodnih ulaganja i zajamčiti rast i nova radna mjesta. Druga ideja je da ti paralelni instrumenti koji su nam potrebni za promicanje ulaganja, među kojima je i Junckerov plan, oni nisu dovoljni e, da bi se zajamčila konvergencija i kohezija. Mi smo sistematično, sustavno branili ideju da fondovi poput Jungerovog EFSI-a eh, eh, trebaju uključivati i teritorijalnu dimenziju, a ona je ta koja nam može omogućiti da se zgradi ono što postoji već u ugovoru, a to je eh, zapošljavanje i rast kroz konvergenciju, kako gospodarsku, tako i socijalnu. I također, kad je riječ o monetarnim politikama, one bi trebale biti ograđene. Mi smo vidjeli da je politika Europske središnje banke imala e, vrlo važan utjecaj kada je riječ o troškovima javnog e, duga i državnog duga mnogih e, zemalja. Ta politika ima ograničenja i ono što moramo napraviti, a to je naći druge instrumente. Recimo, u okviru možda MMF-a E, krećući od Europskog stabilizacijskog mehanizma koji će omogućiti Europskoj uniji da na održivi način zajamči e, teritorijalnu koheziju, konvergenciju, rast i otvaranje novih radnih mjesta. E, u tom smislu želim naglasiti da je ova inicijativa komisije nešto s čim se slažem, pogotovo s onime što je rekao povjerenik Moskovisi. Europska komisija je napravila važnu stvar i važno je sada da E, vijeće podrži tu ekspanzionističku politiku za 2017. godinu. Hvala. Merci. Je vais donner maintenant la parole à, Monsieur Paul du comité. a sad ću dati riječ uh, e, Paulu Lindquistu iz odbora regija. Evo, upućujem mu poseban pozdrav i jako mi je drago što je odbor regija prisutan ovdje danas. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala vam na upućenom pozivu da vam se priključem. Doista mi je drago što ovdje mogu predstavljati Europski odbor regija. Mi smo glas eh, važnih aktera u europskom semestru jer su lokalne i regionalne vlasti nadležne za 55% javnih ulaganja u Europskoj uniji i to također znači provedbu najmanje 40% preporuka po zemljama. Koji je glavni problem europskog semestra? Problem je u tome što ne ostvaruje preporuke po zemljama unatoč nedavnim smjernicama. Jedan od razloga za to je nedostatak koordinacije između različitih razina vlasti nedovoljno korištenje kapaciteta ministarstava i nedovoljna svijest o vlasništvu nad tim prijedlozima što se pretače u nedostatak političke volje. Žao nam je što se ne priznaje uloga gradova i općina u godišnjem pregledu rasta i da preporuke po zemljama ne vode računa o činjenici da su brojne nadležnosti isključivo u rukama regionalnih vlasti. Europski semestar će se učinkovito ostvariti i provesti jedino ako se regionalne i lokalne vlasti uključe na strukturiraniji i trajniji način. Sve razine vlasti trebaju djelovati kao partneri i usvojiti pristup višerazinskog upravljanja. Kako bi se riješio taj problem, odbor regija će u svibnju objaviti prijedlog za osvajanje kodeksa ponašanja za uključenje lokalnih i regionalnih vlasti u europski semestar. Drago nam je što je Europski parlament podržao tu našu zamisao o kodeksu ponašanja i pozivamo sve nacionalne parlamente na pružanje aktivne podrške takvom kodeksu ponašanja u njihovim zemljama. Nadam se da ćete sa sobom podnijeti ovaj doprinos našeg odbora regija i time dati teritorijalnu dimenziju europskom semestru u vašim zemljama, naročito u oblikovanju i provedbi nacionalnih programa reformi. Članovi odbora regija su spremni pridonijeti koliko je potrebno i korisno ovom procesu. Svima želim mnogo uspjeha tijekom ovog parlamentarnog tjedna i u europskom semestru i hvala vam na pažnji. Hvala. Ja ću biti ipak malo stroži od svojeg prethodnika. Molit ću vas da se zadržite samo na dvije minute izlaganja. Zašto samo dvije? Zato jer su se mnogi javili za riječ, tako da bih eh, htio dati riječ svima. Azijski Dominik, izvolite. Thank you Hvala. Želim postaviti pitanje o logici i dalje trošimo sredstva i dalje razgovaramo o novčanim sredstvima i govorimo o ulaganjima, o načinima za poboljšanje stanja u proračunu, ali ne izdvajamo ni malo vremena za rashode, za ono na što trošimo novac, koliko će Europska unija potrošiti na imigracije i tu mislim na ilegalne imigrante, jer svi znamo da ljudi koji sada dolaze uslijed krize su ilegalni imigranti i znamo također da je međunarodna zajednica jasno razlučila migrante i izbjeglice. Izbjeglice su ljudi koji bježe iz ugrožene zemlje u sljedeću sigurnu zemlju, a ne putuju čitavim svijetom kako bi dobili socijalnu skrbu Njemačkoj. Dakle, koja je vaša zamisao i viđenje raskoda iz migracije, zato jer sada govorimo o prioritetima. Hvala vam. Merci. Et merci pour la le de, de l'intervention. Hvala na tome što ste bili ovako kratki. Zastupnik Grčkog parlamenta, Manjos Niklaus. Dobar dan svima. Dobar dan, predsjedavajući. Dobar dan svima. Hvala vam na pozivu. Meni se čini da ne razmišljamo o svojem sadašnjem stanju. Prošle godine vladalo je drugačije ozračje u međunarodnoj zajednici, a sada vidimo da u našim zemljama dolazi do pojava sila koje nas eh, navode na sukobe i te su sile sve jače i treba vidjeti kako će se sve to završiti. Dakle, te sile traže veću ulogu, veću relevantnost. Ponekad žele uzdići zidove i to ideološke zidove, a ponekad i stvarne opipljive zidove. Svima nama dišu za vratom populističke i desničarske snage i mi to osjećamo. Mislim da tu ne poduzimamo dovoljne mjere. Jedno što bismo mogli učiniti kao Europska unija i europodručje jest smanjiti socijalne razlike i socijalnu nepravdu. Trebamo ostvariti veću koheziju ne samo u gospodarstvu, nego i na socijalnom planu naši sugrađani moraju uživati u jednakim životnim uvjetima. To je važno sredstvo kojim ćemo se usprotiviti i suprotstaviti populističkim pokretima koji i dalje pozivaju na rat. To je nešto što bismo mogli učiniti. Dakle, imam klasičan e, primjer e, tradicionalne gospodarske ekonomije, a to je ono što se događa u mojoj zemlji, u Grčkoj. Imamo milijun nezaposlenih, ali svejedno nastojimo održati jednu određenu razinu socijalne skrbi. Kolega iz e, iz Mađarskog parlamenta. Hvala vam na ovoj prilici da vam se odabrim, obratim. Mađarska se općenito slaže sa zaključcima godišnjeg pregleda rasta 2017. godine i sa glavnim mehanizmima za poticanje gospodarskog rasta. Drago nam je što mehanizam ranog upozoravanja ne spominje Mađarsku kada je riječ o makroekonomskim nejednakostima. Kada je riječ o europskom semestru imam nekoliko napomena. Dakle, on je od ključne važnosti kao temelj za inkluzivni i europski gospodarski rast, a i pozdravljam e, promjene koje su unesene u europski semestar, a to je češća i učinkovitija razmjena informacija i tehnički dijalog koji je poboljšan i tu mislim na dijalog između komisije i zemalja članica što pridonosi i na e, i većoj ravnoteži u izvješćima po zemljama. Mađarska se temelji na radu, što ...omogućuje integriranje u radnu snagu sve, svih onih koji su u opasnosti od siromaštva i društvenog isključenja. A sada riječ ima Paolo Guerreri, talijanski senator e, iz Demokratske stranke. Hvala lijepa. Svi prepoznajemo da je u tijeku oporavak, ali on je vrlo skroman i spor. Oporavak podupire unutarnja potražnja u europodručju, a ne više neto izvoz kao što je bio slučaj do sada u posljednje četiri ili pet godine, čak i u Njemačkoj, gdje je izvoz u prošlosti bio glavna pokretačka snaga. Kako bismo ojačali rast, trebamo razlučiti unutarnju potražnju i to se zapravo sada ne radi kao što pokazuju veliki jazovi u outputu u brojnim europskim zemljama. Jedina potpora koja se daje je u obliku monetarne politike, ali to nije dovoljno. Treba nam fiskalna politika i slažem se sa povjerenikom Moskovisijem da bi bilo važno imati ekspanzionističku fiskalnu politiku kako bismo poduprli domaću potražnju. Dakle, treba nam e, pozitivno fiskalno stajalište što će donijeti rezultate i u europodručju, ali sukladno sadašnjoj arhitekturi u uskogledanom europodručju zapravo nema takvog fiskalnog stajališta, nema jednog fiskalnog instrumenta koji bi mogao upravljati svim fiskalnim stajalištima u zemljama članicama pojam fiskalnog stajališta za europodručje je zapravo suma nacionalnih fiskalnih politika. Tako da bih ja postavio jedno pitanje povjereniku Moskovisiju. Komisija kaže da nam treba fiskalno stajalište, ali kako ćemo ga ostvariti? Jednostavno suradnjom, odnosno drugim riječima, tražeći od zemalja da ostvaruju određene ciljeve ili Razmišljali komisija o nečemu višem, odnosno nekoj vrsti centralizacije donošenja politika i odluka, hoće li to biti neka e, rekonstrukcija fiskalnog kapaciteta europodručja, jer do sada to nije jasno je li dovoljno surađivati kako bismo ostvarili takvu ekspanzionističku fiskalnu politiku. Hvala. Hvala. Gospođa E, Karin Brže iz Francuske nacionalne skupine Socialistička stranka. Hvala. Svi se slažemo s time da nam treba više rasta za sve u europodručju i u Europskoj uniji. Mene je malo uznemirilo ono što je rekao zastupnik Mark. On je usporedio prosječnu situaciju i pojedinačnu situaciju i rekao je da se svi trebaju potruditi da budu u prosjeku, ali zašto imamo Europsku uniju i područje ako se zapravo svatko mora snalaziti sam. Sama logika Europske unije i područja trebala bi biti ta da promiče europske politike koje će ići na ruku onima koji su slabi, a također onima koji su jači kako bi se ovi mogli još poboljšati. Dakle, tu imamo dve mogućnosti, odnosno dva puta. prvi put je onaj koji je već spomenut, odnosno međunarodna trgovina. Mnogi su rekli da se na međunarodnom planu situacija promijenila. U SAD-u imamo Trumpa koji više ne želi čuti za međunarodne trgovinske sporazume. Dakle, želim mnogo sreće onima koji će morati s njime pregovarati u ime komisije. Mnogo sreće im želim, zato jer ne smatram da će uspjeti razuvjeriti Trumpa u vezi sa međunarodnom trgovinom. Ako ne uspijemo nadvladati to e, stanje u sadašnjoj američkoj politici, onda ćemo se morati osloniti na vlastite snage. Morat ćemo potražiti vlastita rješenja za rast i zapošljavanje koji su potrebni i europodručju i Europskoj uniji. Dakle, što misli Europska komisija o, o ekspanzivnoj fiskalnoj politici? Pa, ovaj prijedlog čini mi se dobrim pristupom, odnosno dobrom promjenom pristupa. I jasno je da ako europodručje želi izići iz krize, da se treba osloniti samo na sebe, ne tražiti rješenja izvana, nego se osloniti na vlastitu političku snagu, gospodarsku snagu, monetarnu politiku i proračunsku politiku kako bi što prije pokrenulo gospodarski rast vlastitim sredstvima. Hvala zastupnik Galamba iz e, Skupštine Portugale, SID. Dobar dan. Ja sam zastupnik Kalamba. Zastupnik sam e, u Portugalskoj skupštini iz socijalističke stranke i sljedim odboru za financije. Mi smo svjesni onoga što je igri kada je riječ o ulaganjima. Zastupnik Mark i drugi uputili su određenu kritiku odnosno naglasili su važnost strukturnih reformi kao preduvjeta za ulaganja. Ako sagledamo Europu i svijet, vidjet ćemo da svugdje nedostaju ulaganja. Dakle, ne možemo isključivo reći da ćemo strukturnim reformama proračuna osloboditi ulaganja jer govorimo o potpuno drugačijim sustavima. Dakle, nije samo krivnja na proračunskim sustavima. Zagledajmo ono što je do sada rečeno. naročito ona izlaganja koja imaju ideološku dimenziju. I sagledajmo poduzeća. Poduzeća isto govore i u Portugalu i u drugdje, odnosno najveća prepraka ulaganjima je potražnja. Sami poduzetnici kažu da trebamo slušati ono što kaže industrija. Europska ekonomija je počela rasti kada je ponovno porasla domaća potražnja. Znači trebamo pratiti stanje sa domaćom potražnjom. I kao što kažu poduzetnici, nitko neće ulagati za nepostojeće stranke. Unutarnja potražnja je od ključne važnosti i to trebamo valorizirati, a ne tražiti postepena rješenja. Trebamo Dakle, slušati ono što kažu naši poduzetnici. Kako bismo ojačali oporavak i ulaganja, trebamo osnažiti domaću potražnju, a ne razmatrati druge varijable koje baš nemaju mnogo veze sa ulaganjima. Hvala. Hvala. Sad riječima zastupnik Balorat iz Grčkog parlamenta Sirize. Hvala, gospodine predsjedavajući. Kao što se rekli na početku, Grčka je sada pod programom, no zanima nas kakva su kretanja u Europskoj uniji i u europodručju. Želim se osvrnuti na ono što su rekli prethodni govornici. Vi ste spomenuli slab oporavak, koji jest doista takav, no ja želim reći sljedeće. Koji je razlog za to? Zašto bilježimo tako slab rast? Zašto imamo tako visoku nezaposlenost u Europskoj uniji? Zašto nema konvergencije? Zapravo postoji divergencija, kao što su prethodno rekli drugi zastupnici. Postoji divergencija na svim razinama, u primanjima, u socijalnim postignućima i u samoj socijalnoj dimenziji. Koji je razlog za to? Mjere štednje i razlike u stupnjevima razvoja. Neke zemlje imaju proračunske viškove koji čak i premašuju ono što je predviđeno u ugovorima, dok se druge nalaze u nepovoljnom proračunskom stanju i imaju proračunski deficit. I ako se sad odmaknemo od same raspodjele bogatstva i sagledamo to na drugi način, trebamo reći da su neke zemlje u posljednje tri ili četiri godine uspjele se oporaviti, a mi smo i dalje u vrlo nesigurnom stanju i bilježimo vrlo nizak ili čak negativan rast. Moramo iz toga izući određene pouke. Nema smisla govoriti da se u prosjeku bilježi rast. Kao što je netko prije spomenuo, ako imate noge u hladnjaku, a glavu u pečnici, prosjek je normalna temperatura tijela, ali mi u Grčkoj smo u takvom stanju. Ispričavam se, gospodine predsjedavajući, nažalost, i srednji dio tijela se zapravo nalazi ili u pečnici ili u hladnjaku. Unija se i dalje drži određenih politika, no dug i dalje raste, naročito u našim zemljama. Govori se o reformama, u redu, ali tiču li se te reforme tržišta rada, trebamo li pogoršati radne uvjete možda? Zastupnik Misijani iz Donjeg Talijanskog doma, Demokratska stranka. Hvala, gospodine predsjedavajući, poštovane kolege, poštovane kolegice. Kao što je već rečeno, Europska unija se nalazi u teškoj, čak egzistencijalnoj e, strateškoj krizi. Sada imamo pobjedu Brexita i globalizaciju srednjih sloja i također e, porast populističkih e, pokreta koji imaju duboke socijalne korijene i zahtijevaju hrabre odgovore oporavak ne samo da je slab, nego je i neravnomjerno raspoređen i u društvu i na teritorijima. I europska gospodarska politika je tome dorasla zato jer nemamo jednu učinkovitu proračunsku politiku na razini Europske unije, a monetarna politika Europske središnje banke jest hrabra, no ona može imati samo određeni doseg. Mislim stoga da se trebamo pozabaviti pitanjem ekspanzivne proračunske politike koju će promicati i kom će upravljati Europska unija. I tu mislim da trebamo otići mnogo dalje od sadržaja instrumenta koje nudi Junckerov plan i Europski fond za razvoj. Trebamo možda u to uložiti sada zamrznute resurse, a tu mislim na europski stabilizacijski mehanizam. Postoji jedna socijalna politika na europskoj razini, jer ako sagledamo e, kretanje siromaštva je i s te strane su nejednakosti sve veće u Europi. One su sve veće u posljednjim godinama. Prije 20 godina Europska unija je uživala društvenu potporu jer smo imali jednakost u društvenom napretku, ali sve se to oslabilo. Dakle, treba nam jedna europska socijalna zaštitna mreža, polazeći recimo od prijedloga talijanske vlade, odnosno jednog europskog osiguranja od nezaposlenosti. I to bi bio doista značajan znak da se Europa e, vraća na scenu kao primjer uspjeha i napretka za sve europljane, ne samo za određenu manjinu. E, gospođa Daniel Hoy iz Francuske nacionalne skupštine. Zahvaljujem. Evo, sada bih htjela zapravo dati jednu humorističnu e, napomenu, kao što je rekao i povjerenik Dombrovskis kao i uvijek, kao da se nije ništa dogodilo, kao da nije došlo do Brexita, kao da Trump nije odabran i kao da on nije postao predsjednik. Evo, nadovezat ću se na govornika prije mene. Kao i uvijek, politika potražnje te pak za stabilnost koji i dalje gazi Španjolsku, Portugal i Grčku, a da ne postavlja pritom previše pitanja. Gospodine povjereniče Moskovici, vi ste kako mi se bar čini, e, pokušali zapravo otvoriti čitav niz e, pitanja, na primjer ulaganja. Ulaganja bi trebala imati puno jasniju ulogu i zahvaljujem vam što ste nas podsjetili da se moramo boriti protiv e, poreznih oaza i da je došao trenutak da multinacionalne e, kompanije ostvaruju, odnosno plaćaju poreze tamo gdje ostvaruju dobit. Postoji i e, ta socijalna odgovornost koju bi trebale podnositi multinacionalne kompanije. Ali kada govorimo o neovisnim fiskalnim politikama, politikama, to je i dalje središnje pitanje, gospodine povjereniče. Mi smo sa Brexitom vidjeli zapravo opasnost koja je pred nama s obzirom e, na to da ako prepustimo fiskalnu politiku isključivo nacionalnoj razini. E, mi smo vidjeli također kakvu e, povijest, odnosno kakvu budućnost ima porez na financijske transakcije, također i porez na ispuštanja ugljika. I sada je pitanje koja bi trebala biti naša reakcija. Može da budemo solidarniji unutar Europske unije, a puno stroži prema onima koji nam e, nameću nekakve proizvode koji nisu dobri niti na socijalnoj razini, niti za pitanje okoliša. Moje posljednje pitanje, hoćemo li uspjeti izgraditi Europsku uniju koja će biti više e, usklađena sa principima koje se tiču borbe protiv siromaštva, što bi trebao biti prioritet, a da se ne povodimo stalno za e, politikom štednje u okviru proračuna. Žao mi je, ali evo sada e, moramo zaključiti ovu listu govornika. Marko Vali, izvolite Italija. Zahvaljujem. Evo ja sam jedan od zastupnika iz pokreta pet zvijesta. To je jedan od pokreta koje mnogi od vas definiraju borbenim konjem populizma, odnosno vođom, predvodnicom populizma ali ono što sam vam ja htio reći, a to je da sam u posljednje dvije i pol godine vrlo e, intenzivno radio da shvatimo u kakvim dinamicima djeluje ovaj Europski parlament i također da nađemo nekakve e, održive kompromise između Europe i moje zemlje po pitanju e, gospodarstva, po pitanju sigurnosti i imigracija. I zato mi je jasno kada je riječ o gospodarskim pitanjima, mi imamo jedan temeljni problem. Nitko o tome ne želi govoriti, a to je Europska gospodarska i monetarna unija, odnosno euro e, koje je zapravo vrlo neuravnoteženi projekt i te su dva pojma koje se ne mogu pomiriti. Mi u ovom trenutku pokušavamo iznaći rješenje e, kroz povećanje fiskalnog kapaciteta na europskoj razini koji će omogućiti da se e, uravnoteže ti asimetrični i simetrični šokovi. To bi zapravo značilo da se sve one koji ostvaruju višak prisili da otprilike plate 200 milijardi kako bi umanjili sve te šokove e, i uravnotežili situaciju u Europskoj gospodarskoj monetarnoj uniji. Ajde nađite mi način da uvjerite Njemce da stave 200 milijardi od svog viška za pomoć onima koji pate i možda bi na taj način euro zaista mogao funkcionirati. Ako ne, onda moramo iznaći neko drugo rješenje. Jer više prije ili kasnije mnogi će narodi reći ne i tražit će alternativna rješenja i to e, u jednom smjeru. U ovom trenutku e, mislimo da imamo mogućnost krenuti nekim drugim putem, a ne nikako e, zapravo ići kompromisem pod svaku cijenu. Ne, moramo naći druga rješenja koja e, će biti prihvatljiva u najvećoj mjeri među velikim dijelom nas. Dakle, svaka država članica bi demokratski smjela moći odlučiti izaći iz monetarne unije i mislim da bi bilo bolje organizirati se kako bismo organizirali neke alternativne instrumente. Hvala. Euh, Hvala. Gospodin Manuel Rodriguez iz Portugala. Izvolite. Zahvaljujem. Ja sam vrlo pažljivo saslušao povjerenika Moskovisija u trenutku kada svjedočimo gospodarskom oporavku, e, činjenica je da imamo nedovoljno e, reformi i nedovoljno čvrstu strukturu. Ono što moramo napraviti, a to je zaključiti provođenje trećeg stupa e, bankarske unije. Dakle, također moramo osigurati i europski sustav osiguranja depozita, ali moramo gledati i on kraj toga. Ovdje govorimo o prijedlogu koji je portugalski zapravo parlament dao Europskom parlamentu, a to je da se osnuje jedinstveni Europski fond. E, taj prijedlog danas ima jako puno smisla. O tome je govorio i kolega iz Portugalskog parlamenta prije mene i on bi kao cilj imao prirodni razvoj, prirodnu evoluciju koja bi mogla zajamčiti veću stabilnost europodručja protiv gospodarskih šokova te smanjiti gospodarske rizike e, u okviru programa prilagodbe. Ono što još važnije, a to je da bi mehanizam sa takvim karakteristikama također možda mogao e, e, financirati strukturne reforme kao samostalni fond, odnosno da bi mogao ojačati kroz te reforme e, zajedničko tržište i mogućnost provedba reformi na razini država članica. Ja mislim da bi to bilo vrlo pozitivno za Europu u ovoj fazi kada postoji potreba za ubrzanjem rasta. Uloga Europske središnje banke nije u potpunosti iskorištena. Nismo došli do e, nekakvog e, plafona. Mi smo došli do jednog e, srednjeročnog i dugoročne, srednjoročne dugoročne stabilnosti, ali smo tek na pola puta. I zato mi smo ispod nekih ciljeva koje smo si postavili, ali smatramo da možemo pripremati sljedeći val tih strukturnih reformi, a to je stvaranje Europskog monetarnog fonda koji bi možda mogao imati smisla. Mislim da bi to bio prirodni razvoj s obzirom na onaj napredak koji smo ostvarili do sada. Hvala. Iz eh, socijalističke stranke Francuskog parlamenta. Zahvaljujem. Htio bih se zahvaliti povjereniku Siju na prijedlogu koji je predložila Europska komisija, no imao bih jedno pitanje. Kada govorimo o SAD-u, vidimo da postoji jedna vrlo važna ekspanzionistička politika koja se u ovom trenutku priprema kad je riječ o ulaganjima i čitavom, nizu mjera. Europa e, Europa bi trebala slijediti takvu politiku, ali kako vi to ocjenjujete? Dakle, jesmo li mi ti koji bismo e, trebali ujediniti zapravo e, kompletno europske proračune? I drugo pitanje, preraspodjele sredstava među državama. Imate li možda već neke prijedloge u tom smislu? Hvala. E, Gospodin zastupnik iz ESOS-ovog parlamenta. Hvala lijepa kolegice i kolege. Želim komentirati e, neke stavove koje smo čuli od e, kolega i kolegica. E, europski problem nikad nije bio deficit ili javni izdaci ili premalo vladanja e, u ekonomiju. Neke je to naprotiv e, pretjerana mjera donošenja propisa i upravljanja, e, ograničavanje konkurentnosti, opterećenje dugovima. I zbog toga sam zapravo razočaran promjenom fiskalne politike u Europi u cjelini i Nadam se da neće komisija nastaviti u tom smjeru. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, zahvaljujem e, vam na kratkoći. To mi daje priliku riječ dati još jednom gospodinu Robertu Gualtieriju za zaključak, ali imat ćemo prilike čuti još i povjernike o ovim primjedbama. Hvala lijepa. Ova je rasprava zaista bila važna i zanimljiva. Čuli smo različite stavove, ali i mnogo zajedničkoga. To vidimo i u dokumentu koje je usvojilo vijeće i koje je manje ambiciozno od izvornog prijedloga komisije gdje se prepoznaje povećanje do 0,5%. No i ti manje ambiciozni zaključci ECOFINA vijeća, dakle, koji su jednoglasno usvojeni na vijeću financijskih ministara, imaju e, neku zajedničku osnovu. Bilo je dvojbi kako ih možemo primijeniti na koherentan način e, u sljedećim koracima prije sljedeće agregirane e, fiskalne politike. E, mnogi su rekli da imamo oporavak, ali da je prekrhak oporavak da treba smanjiti rizike, ubrzati oporavak i da je inflacija ispod cilja. tako da je naš e, miks politika, to su investicije i strukturne reforme i fiskalna odgovornost, e, takve da se mora upotrebiti fiskalna politika kao dopuna e, monetarnoj politici i jačanju potražnje kroz primjeren smjer fiskalne politike i balans uravnotežen miks politika. Dakle, u tome se svi slažemo u ekofinu. I jasno je da takav smjer fiskalne politike e, ne može biti jednostavno neutralan. No, pitanje je ako s agregiranih e, podataka prelazimo na podatke po zemljama i e, ulazimo u rizik da iste, ista protoslovlja imamo u sljedećem ciklusu. Dakle, da imamo e, pravila za pojedine zemlje koje će u najboljem slučaju dovesti do neutralnog rezultata fiskalne politike. Kako spriječiti takav rizik čak uz najmanje ambiciozan zaključak vijeća e, za one koji imaju fiskalnih rezervi i uz fleksibilno korištenje u e, preventivnoj grani kako spriječiti onda rizik da imamo preporuke za pojedine zemlje koje su u suprotnosti sa ukupnom agregiranom fiskalnom politikom. Moramo dobro razmisliti kako primijeniti fleksibilnosti na razini zemalja. Sada govorimo o 2018. Mi smo još u 2017. ali nam slijedi 18 a u ciklusu smo, u ciklusu smo u nacionalnoj fazi i zato je važna i fiskalna strana za sljedeću godinu. U ovom kontekstu vrlo slabašnog e, oporavka važno je da komisija utvrdi primjerenu ravnotežu i koherentnost između preporuka za zemlje i agregatnog e, proizvoda e, u smjeru smjera fiskalne politike. E, o, govorit ćemo na sljedećem dijelu sjednice o toj problematici, kako odrediti te ciljeve e, fiskalnog kapaciteta i našeg fiskalnog pakta, no e, postoje ta dilema, moramo sastaviti miks politika koje će otvarati radna mjesta i omogućiti rast. To je velik zadatak za komisije ali čujemo od niza predstavnika nacionalnih parlamenta da podržavaju e, upravo takav smjer politike koje će potaknuti na rast i veće zapošljavanje. Izvolite, Valdis Dombrovskis. Hvala lijepa. E, hvala na prilici za ovu raspravu i dopustite e, brzu reakciju na ono što smo čuli. Što se tiče prioriteta ekonomske politike, mnogo toga smo čuli, investicije, strukturne reforme i što je to primjerena fiskalna ravnoteža. Komisija vidi tri važna prioriteta koje treba slijediti, a to je stimuliranje investicija. To je i bila prva e, inicijativa, taj e, Junckerov plan za ulaganje u Europi ali treba naravno se baviti i onome što, onime što stečava investicije i drugo su strukturne reforme. Ne mogu se strukturni problemi rješavati samo na razini fiskalne politike i monetarne politike, već treba se baviti i strukturnim problemima. Zatim fiskalni problemi pitanje na koje smo se više puta vraćali. E, ove godine imamo raspravu što bi bio primjeren e, agregatni smjer fiskalne politike za europodručje. Komisija je rekla da bude pomalo ekspanzivna. ECOFIN je zaključio da bi to trebalo biti više manje neutralan smjer. No, e, o metodama postizanja postoji komunikacija komisije s naglaskom na različitim pristupima državama članicama. One koje imaju e, velik deficit e, još su u prebitivnoj grani i nisu došle do srednjoročnih e, proračunskih ciljeva i te države trebaju nastaviti korigirati svoje proračune. Ali postoje i članice koje su premašile svoje srednjoročne ciljeve i mogli bi iskoristiti postojeće fiskalne rezerve za poticaj e, potražnje i prije svega ulaganja. Treba li to pratiti i instrumentima na EU području, to već postoji kao tema u izvješću torice predsjednika o dovršenju ekonomske monetarne unije e, u smislu funkcija europodručja. Ali o tome neću puno govoriti jer dovršenje MUA će biti tema našeg sljedećeg kruga razgovora. Prema tome vjerojatno ćemo e, u tom prilikom se više udubiti u to pitanje. Međutim, već i sada možemo E, otvoriti tu temu u, smjeru, e, u smislu smjera fiskalne politike i time se komisija već i bavi. Hvala lijepa gospodin Moskovisi. Evo, e, želim reći nekoliko riječi kao dopunu ovome što smo čuli od kolege povjerenika. Cijenim ovu današnju raspravu jer vidim da postoji podrška za naš trokut investicija posebno je važan aspekt e, proračunske politike na odgovoran način gdje međutim treba biti i fleksibilan na mudar način. Mislim da možemo na progresivan način e, ojačati i socijalnu komponentu i produktivnost. E, čuo sam mnoge koji su govorili o konvergenciji, što je posebno važno. Ako europodručje ne bi postiglo konvergenciju i ako bi se razlike između gospodarstava povećale, onda e, neće biti dostatno ovo što sada radimo. I zato e, slijedimo cilj suzbijanja makroekonomskih neravnoteža. Ja sam svjestan njihova postojanja. Mi smo se izjasnili za ekspanziju e, proračunske politike ali e, govorili smo i o nošenju s makroekonomskim nevravnotežama. sada govorim o onim zemljama koje imaju rezerve u proračunu, to su Njemačka i Nizozemska. No treba biti realističan i reći da ne možemo zahtijevati od tih zemalja da rješavaju sve probleme europodručja. Stoga su potrebne i drugi instrumenti. Što se tiče Grčke, to je i nadalje zemlja koja nas brine. E, I zato komisija postupa s najvećim naporima kako bi očuvala Grčku unutar europodručja. E, potrebno je iznaći zajednička i jedinstvena rješenja kako bi reformirana Grčka mogla postići veći rast i otvoriti nova radna mjesta no treba riješiti pitanje zaduženosti. Zato surađujemo sa grčkim vlastima i tijelima, a pred krajem smo završetka druge revizije. Neki od vas e, su pak e, govorili o pitanju e, kapaciteta proračuna europodručja to je cilj za e, i tema naše sljedeće sjednice, ali mogu već sada reći da Europska komisija priprema bijelu knjigu povodom 60. obljetnice rimskih ugovora. Ja već e, dugo naglašavam da dajem podršku e, određenim proširenjima kapaciteta ali treba govoriti i o nekim drugim pitanjima. E, na primjer da ne moramo imati samo stabilan euro, nego i euro koji će e, poticati e, dinamiku. Zatim e, pitanje smjera fiskalne politike, ona mora biti prije svega jasna. Poznate su vam brojke E, to bi moglo biti do 0,5%, a e, mi smo u rasponu od 0,25 do 0,5% i o pitanju e, razlikovanja između članica mogu reći da treba istaknuti da naše tumačenje proračunske politike glasi e, mudra fleksibilnost, ali i fleksibilnost ima svoje granice, one su nam poznate. Proračunska politika ne smije biti politika koja kažnjavala, kažnjava, koja je prisila. Mi dajemo prednost dijalogu koji će dovesti do konsenzusa, tako to komisija čini od početka i tako će i dalje i tu naravno i države članice moraju odigrati svoju ulogu. Hvala lijepa, time možemo e, završiti prvi dio i e, molim vas da nam omogućite kratku stanku samo da se ovdje pregrupiramo i da dočekamo predsjednika Europskog parlamenta za sljedeću sjednicu.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

Kolegice i kolege, molim vas e, da sjednete pa da krenemo na drugi dio sjednice. Čast mi je i zadovoljstvo riječ dati predsjedniku Europskog parlamenta, gospodinu Antoniju Tajaniju. Thank you. Hvala lijepa poštovani članovi nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Poštovani potpredsjedniče Dombrovskis, povjereniče si, poštovani gospodine predsjedatelju, jako mi je drago što vas ovdje toliko mogu pozdraviti na drugom plenarnom zasjedanju o budućnosti ekonomske i monetarne unije. Slažimo se da postoji budućnost, ali kako oblikovati tu budućnost u vrijeme kada javnom raspravom dominiraju migracije i Brexit. Vidimo visoku nezaposlenost u mnogim dijelovima Europske unije, a pitanje fiskalne stabilnosti nije dovoljno obrađeno ekonomske neravnoteže utječu na monetarnu uniju, socijalne nejednakosti su ključan problem kojim se moramo baviti. Po tim uvjetima legitimno je pitati koji elementi monetarne i ekonomske unije se moraju dalje razvijati. Parlamentarci iz Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta moraju tješnje surađivati sasvim sigurno vi imate često drugačije stavove o tome kako razvijati dalje upravljanje našom monetarnom unijom. Europska parlament priprema svoj dokument u okviru izvješća Brege Beres i Breso. Plenarno zasjedanje će uskoro se baviti tim izvješćima. Očekujemo i bijelu knjigu komisije u ožujku o tome kako Europska unija može bolje služiti svojim građanima i članicama. E, Biće riječ o mnogim područjima politike, a svakako će tu pripadati i ekonomska i monetarna unija. Ne očekujemo da će komisija reći sve danas, ali nadamo se da ćemo u rasprave čuti mnogo poticaja za razmišljanje. E, potpredsjednik komisije gospodin Obrovskis je ovdje s nama e, da da svoj doprinos. Izvješće petorice predsjednika iz lipnja 15. uključuje i plan prema dovršenju monetarne unije bilo je nekih napredaka, ali potrebni su dodatni napori. Danas i u bliskoj budućnosti kao izabrani predstavnici europskih građana imamo dužnost raspravljati o mnogim različitim aspektima upravljanja europodručjem. Kao prvo, kako unaprijediti naše upravljanje pomoć instrumenta kao što su europski semestar i pakt o stabilnosti i rastu. Drugo, što učiniti da bi se unaprijedilo upravljanje europodručjem? I treće, kako ojačati socijalnu dimenziju u Europskoj uniji? Ovo su sve naše teme na dnevnom redu Europskog parlamentarnog tjedna. Sedam godina nakon početka krize europske, europsko gospodarstvo je još uvijek slabašno. Moramo unaprijediti ekonomsko upravljanje, e, iako je bilo mnogih napredaka u smislu fiskalne konsolidacije. Usprkos tome moramo nastaviti strukturne reforme i ojačati kapacitete rasta. Područje kao što su oporezivanje, mirovine, tržište rada, poslovno okruženje, javne usluge moraju se poboljšati. Potrebno je iskoristiti sav potencijal jedinstvenog e, digitalnog tržišta, energetske unije i drugih politika kako bi se potakao e, kapacitet rasta e, i na korist industrije i u korist malih i srednjih poduzeća jer bez realne ekonomije nećemo ovladati krizom usprkos određenom rastu u nekim članicama još uvijek postoje problemi velike e, nezaposlenosti, posebno među mladima. E, također trebamo voditi računa o utjecaju na globalni okoliš. Treba raspravljati o tome kako jačati Europsku monetarnu uniju. Bilo je reformi prošlih godina, to je bankovna unija, to je unija tržišta kapitala, potrebna su e, veća ulaganja i Europski fond za strateška ulaganja ide u pravom pravcu. Moramo razvijati sustav upravljanja koji potiče i traži odgovornost. Važnost demokratske rasprave se ne može prenaglasiti fiskalni nadzor e, će biti samo učinkovit ako izabrani predstavnici e, građana na europskoj i nacionalnoj razini budu uključeni. E, demokratska odgovornost je neophodna. To uključuje interakciju između europskog institucija i nacionalnih i vlada i parlamenata. Potrebna je E, demokratizacija e, ovakvog okvira upravljanja. Zahvaljujem vam na sudjelovanje u ovom važnom tjednu. Hvala lijepa. Thank you very much, Mr. President. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Sada e, predsjedanje preuzmemo prijatelj Jean Arthuis. Kolegice i kolege, drago mi je što se mogu ovdje pokazati vašim vjernim slugom. Ja sam e, predsjednik odbora za proračun, a i predsjednik e, odbora Ekon je s nama, gospodin Galtieri. Nastavljamo e, s temom na koji način možemo unaprijediti gospodarsku, političku upravljanje europodručjem. E, povjerenici koji su danas s nama dobit će priliku obratiti nam se. To su dakle povjerenik Dombrovskis i Moskovici. E, riječ će dobiti i oni koji to žele od vas. Opet vrijedi ograničenje na dvije minute kako bismo što više vas imali prilike čuti. To znači da i potreba ojačanja upravljanja e, er područjem je sušta e, potreba. Prilikom uvođenja imali smo izbor između E, ekonomskog vladanja ili su odgovornosti. I e, to je zapravo e, pakt o stabilnosti i rastu. I kada je to ispunjeno ili kada nisu bili ispunjeni ti kriteriji izostale su sankcije i kazne tako da nije došlo do upravljanja a danas nemamo niti zidova, niti upravljanja. Znači, e, europodručje ne potiče na povjerenje i sigurnost e, kako bi to trebala za rast i povećanje zaposlenosti. Kako postići, kako povećati povjerenje u tu valutu i u europske institucije. Imamo Europsku središnju banku i jedinstvenu monetarnu politiku, ali nemamo ekonomske politike. Imamo samo različite nacionalne politike, dakle ne postoji onaj miks politika kao što bi postojao u konfederaciji poput SAD-a. Zato je e, hitno potrebno koordinirati e, aktivnosti upravljanja u europodručju. E, ovdje su gospođa Beres za odbor Ekon i gospodin Berger za e, odbor za proračun koji izrađuju nacrt izvješća o fiskalnom kapacitetu za proračun europodručja kako bi se ublažili simetrični i asimetrični šokovi i kako bi se poticalo na konvergenciju, kako bi se primijenilo e, kodeks ponašanja u smislu konvergencije u fiskalnoj politici i drugdje. Kako bi se i investicijska politika e, unapređivala za rast i zapošljavanje. Investicijski fond postoji zajedno sa ESM-om, međutim nema nadzora parlamenta, niti europskog, niti nacionalnih. I to je potrebno mijenjati. Ja sada riječ dajem svom su predsjedatelju prije nego što riječ dajemo povjernicima. Hvala lijepa, Jean. Mislim da si rekao gotovo sve. Dovršenje EMU-a je ključno za primjereno upravljanje jedinstvenom e, valutom. Još uvijek nedostaje e, istinsko ekonomsko upravljanje ja bih dodao samo da gled, politike koje smo čuli od e, kolege Dobrovskisa, mi jesmo smanjili deficit. E, imamo najniži e, deficit kao monetarno ekonomsko područje u cijelom svijetu, ali nismo u stanju obavljati ostale zadatke u smislu strukturnih e, ravnoteža. moramo uspostaviti e, valjan instrument za konvergenciju i za povećanje zapošljavanja. E, mi za sada imamo tek koordinaciju, a ne podijeljene nagležnosti. No, e, ako ima volje, bit će i načina. Prema tome, prije potrebnih izmjena ugovora koje će se morati dogoditi u skladu sa sadašnjim ugovorom, ako postoji volja, možemo već sada učiniti mnogo toga u smislu snažnog koraka e, naprijed. Naš e, nacrt izvješća naglašava već u sadašnjim ugovorima što bi se moglo sve učiniti. Sada e, riječ treba dobiti komisija, to jest gospodin Dobrovskis. Hvala uvaženi kolege, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Razmjeri današnje rasprave o europskim i nacionalnim gospodarskim politikama, odnosno prethodni dio radova, pokazao je koliko smo daleko odoprli u jačanju institucija naše gospodarske i monetarne unije. No, postoji još veliki neiskorišteni potencijal EMU-a, a također i treba riješiti nedostatke u njezinom radu i u ustroju. I to treba paralelno poduzimati. Trebamo pojačati naše napore i na temelju toga trebamo izraditi konsensus za dovršenje emoa kao što smo se i obvezali. Izvješće petorice predsjednika od lipnja 2015. godine zacrtalo je taj put. Produbljenje činjenjem je bio glavni slogan prve faze i zabilježili smo napredak u, u našoj kao što je istaknuto izvješću kako bi ekonomska monetarna unija omogućila konvergenciju, blagostanje i konverziju, trebamo eh, ojačati napor europskog eh, semestra. Eh, sada imamo preporuke za Europsku uniju koje se izdaju prije nacionalnih kako bismo ih uzeli u obzir pri izradi nacionalnih programa. Također preporučujemo osnivanje nacionalnih e, odbora koji će promicati raspravu u tom na nacionalnoj razini. Financijska unija također napreduje. Usvojili smo zakonodavni prijedlog e, o e, europskom sustavu za osiguranje depozita i također paket mjera smanjenja rizika. Naš akcijski plan je donio glavne elemente za izgradnju unije tržišta kapitala do 2018. godine i sada radimo na srednjoj reviziji. Također e, trebamo unaprijediti provedbu. E, zbog toga mi je drago da su prijedlozi Unije tržišta kapitala i bankovne unije među prioritetima koji su usvojili parlament, vijeće i komisija. Također, trebamo bolje integrirati fiskalnu uniju sa ciljem osnivanja Europskog fiskalnog odbora koji, kao što znate, već postoji. I na kraju, ovaj parlamentarni tjedan je jedan od konkretnih ishoda našeg e, kretanja ka političkoj uniji. Uključenjem svih e, dionika u europsko upravljanje steći ćemo legitimnost naših reformi i naših politika koje ovise o tome. Kao što se tvrdi u izvješću petorice predsjednika, dovršenje EMO-a će zahtijevati dalje e, instrumente srednjeročno i dugoročno gledano. Komisija i dalje nastala pripreme za buduće reforme i ja imam čast koordinirati taj rad pod pokroviteljstvom predsjednika. Također, naravno, cilj je otpornija i dugotrajnija monetarna unija i također veća konvergencija između zemalja članica i e, veća sposobnost suočavanja sa ekonomskim šokovima. Također, trebamo e, odvojiti banke i e, sektor državnog duga gdje zapravo imamo najviše problema. I treće, trebamo posvetiti pozornost i društvenim i socijalnim pitanjima. Europska i monetarna unija treba e, očuvati naš model tržišne ekonomije. Naravno, s time se svi slažemo, ali postoje različita mišljenja o tome kako to ostvariti. Moći ćemo krenuti dalje samo ravnotežavanjem različitih vizija i E, istovremeno nastavljači ka postizanju smanjenja rizika i raspodjele rizika. Evo nekoliko konkretnih primjera. E, rješavanjem strukturnih neučinkovitosti na nacionalnoj razini moći ćemo kontrolirati makroekonomske rizike. E, s obzirom na nacionalne politike to može imati dva učinka. Dakle, to smanjuje vjerojatnost za potrebno jače raspodjele rizika, i to će omogućiti Europskoj uniji da se bolje suoči sa ekonomskim šokovima. U financijskom području dovršenje bankovne unije, unije tržišta kapitala uključit će također i bolje izglede i bolju raspodjelu rizika i sa privatnim subjektima. E, to će se dovršiti kada se depoziti budu jednako zaštitili u svim zemljama i kada jedinstveni e, sustav e, sanacije će se moći pozabaviti pojedinačnim slučajevima i u teškim okolnostima. Eh, ako budemo morali pribjegavati općim eh, zajedničkim resursima, to će biti uređeno strogim propisima. Komisija smatra da Europska unija ne može biti snažna bez snažne, eh, snažnog europodručja. Mi ćemo iznijeti bijelu knjigu o budućnosti Europe, što će uključiti promišljanja o produbljivanju ekonomske monetarne unije, na e, vrijeme za 60. E, godišnjicu ugovora iz Rima. E, još postoje neka otvorena pitanja, ja ću istaknuti ovdje tri takva pitanja. Dakle, prvo kao pokrenuti konvergenciju u europodručju. Ako želimo uzeti u obzir obvezujuća mjerila, kako ih možemo definirati? Petorica predsjednika prepoznaju u svojem izvješću neka područja, dakle rad, doprinose za nezaposlenost, financijsku nestabilnost i e, dugoročnu skrb. E, tijekom europskog semestra e, jačanje otpornosti naših gospodarstava i bolja konvergentnost u konkurentnosti, poslovno okruženje i učinkovitost javne uprave će imati doista važnu ulogu. Drugo, u izvješću petorice predsjednika predlaže se da se raspodjela rizika pojača mehanizam fiskalne stabilizacije za čitavo europodručje kako bi se ono moglo nositi sa velikim šokovima. U takvim slučajevima nacionalna stabilizacija bi mogla biti nedovoljna čak i ako se zemlje drže preporuka i pravila. E, glavni prijedlozi za potporu e, investicijama bi e, bili recimo potpora nezaposlenima kroz sustav zelenog osiguranja i e, također pružanje povrnih kredita u zemljama koje se suočavaju sa ekonomskim šokovima. To neće potkopati međutim napore koje zemlje čine na nacionalnoj razini. Treće pitanje odnosi se na socijalnu dimenziju Europske monetarne unije i jedinstvenog tržišta. E, to je srce Europskog stupa socijalnih prava koje ćemo uskoro predstaviti i koji će se nadovezati na raspravu o vršenju emo a Dakle, kao što vidite, tu ima čitav niz pitanja koja su otvorena za raspravu i sa zanimanjem očekujemo vaša mišljenja o tome. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, potpredsjedniče Dombrovskis riječima Pierre Moscovici. monsieur le président, mesdames et messieurs les parlementaires. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, hvala vam na ovom pozivu. Za mene je čast biti danas ovdje i raspravljati o jednoj tako važnoj temi. Naravno, svi znamo e, e, o kakvim političkim i gospodarskim okolnostima se nalazimo. E, znači, postoji jako puno oni koji predviđaju sada pad eura, ali ja smatram da je euro i europodručje projekt budućnosti, da moramo raditi na instrumentima kako bismo mogli zajamčiti budućnost. Nacionalni parlamenti i Europski parlament su ti koji trebaju e, slijediti istu liniju djelovanja kada je riječ o e, proračunskim kapacitetima, o čemu govori izvješće e, Beres, Breso i Ferhošta. O tome govore mnogi, pa također i predsjednik. Predsjednik odbora je također spomenuo i usvajanje izvješća te također e, potvrđivanje izvješća koje je predstavila komisija e, preko Montija koji je bio autor tog izvješća. U proteklih nekoliko mjeseci mi smo primili jako puno izvješća iz jako puno nacionalnih parlamenta o Europskoj gospodarskoj monetarnoj uniji. Koji su nama instrumenti potrebni kako bismo se suočili sa trenutnim neizvjesnostima te e, dugoročno ojačali područje Ono što nam treba, a to je ojačati koherentnost makroekonomske politike Dakle, e, e, mi smo predstavili i komunikacije o pozitivnom usmjerenju proračunske politike europodručja. S tom komunikacijom mi smo pozvali države članice da e, prate ovaj gospodarski oporavak koji je još uvijek previše skroman sa prilagođenim proračunskim politikama koje će poticati na rast. Ja smatram da je to dobra stvar, da je to konkretan primjer E, jednog kolektivnog usmjerenja kojem Europa može ići. Također možemo ojačati i upravljanje. E, ovdje govorimo o izvješću petorice predsjednika koje daje smjernice, koje daje ključne točke tog puta koji je pred nama. Mi smo sada zaključili prvu fazu, a e, okviri ove druge faze se trebaju zapravo definirati kroz bijelu knjigu koja će biti predstavljena početkom ožujka. Valdis Dobrovski i ja zajedno s predsjednikom Junckerom radimo na tome. Mi smo uspostavili odbor za proračun, e, savjetodavni odbor za proračun, odnosno Europski e, e, fiskalni odbor, kao što se kaže u prvom dijelu tog izvješća. Znači, jedan važni danski ekonomist volje taj cijeli postupak i također ovdje se govori o zajedničkom prilagođenom proračunskom postupku koji će biti E, instrument kojim će se moći zadovoljiti ciljevi na europskoj razini. Mi smo ti koji smo trenutno e, vidjeli i koliki su doprinosi e, znači ovdje samog Europskog parlamenta ali i nacionalnih parlamenata. E, svi nacionalni odbori bi trebali napraviti i javnu procjenu konkurentnosti i produktivnosti. To bi nas trebalo dovesti do strukturnih reformi koje će biti usmjerene prvenstveno na e, ljudski kapital, na ljudske resurse i također na e, produktivnost, na proizvodnost. Moraju promicati konvergenciju. Kada govorimo o razvoju europskog semestra, mora se staviti naglasak na socijalnu dimenziju eh, i mora se uzeti u obzir kompletno europodručje. To su sve jasni pokazatelji te prve faze, a to je osnaživanje eh, Europske eh, monetarne gospodarske unije djelovanjem. Nacionalni parlamenti su bili uključeni i također smo pokušali osigurati razvoj njihovih nacionalnih praksi. Vrlo često mi smo prisutni u radu nacionalnih parlamenata u okviru ovog, eh, ovih semestralnih ciklusa i zato pokušavamo dati jednu širu sliku ove gospodarske monetarne unije i budućnosti u toj bijeloj knjizi. U njoj će biti i poglavlje o gospodarskoj i monetarnoj uniji. Ta će se knjiga objaviti u ožiku 2017. godine i to povodom 60. obljetnice rimskih ugovora. Mi ćemo također tom prilikom predstaviti naše ideje za provedbu druge faze izvješća petorica predsjednika kako bismo osigurali ekonomsku sigurnost koja nam je apsolutno nužna, jednako kao i fizička sigurnost, posebice kad je riječ o europodručju. Sada je još prerano da bismo specificirali te prijedloge koji će u bijeloj knjizi, ali već vam mogu e, najaviti svoje osobno stajalište i mogu vam reći da ćemo imati zaista ambiciozan plan po pitanju rješavanja izazova. E, a to je dovršenje bankarske unije, što smatramo da je temelj. Ovdje prvenstveno mislim na e, zapravo e, jedinstveni sanacijski fond. Također kada govorimo o uzlaznoj konvergenciji, mnogi su o tome govorili u prethodnoj raspravi, odnosno o potrebi za novim mehanizmom za stabilizaciju kako bismo zajamčili dugotrajnost E, te uzimanje u obzir e, tih deficita koji e, zapravo bi trebali biti riješeni kako bismo oslobodili naše mehanizme koji će nam osigurati oporavak i također moramo osigurati bolju preraspodjelu rizika. Sve to će biti uvjetovano poštivanjem postojećih propisa. Dakle, mora se preraspodijeliti taj teret rizika. Osim toga, socijalna konvergencija mora biti itekako prisutna kako bi se uključilo sudjelovanje kako građana, tako i država članica. I kao posljednje, znači, ništa neće biti moguće, a uvjeren sam na temelju osobnog iskustva, jer već evo pet, godina radim u okviru euroskupine i e, E, radio sam na mnogim e, dokumentima kao što je i pitanje Grčke i mogu vam reći da e, se mora osigurati rasprava između ministara financija, između e, bankara i svih onih dionika koje zainteresira to područje i to i ne iza zatvorenih vrata. Zato što nama treba transparentnost i trebamo biti više politički usmjereni na način da se uspije izmijeniti upravljanje europodručjem. Postoji sedam osoba od deset koje su za u europodručju i to je ono što nam može osigurati stabilnost, ali moramo osigurati i dinamičnost, moramo osigurati stvarni konsultivni demokratični pristup i mislim da je to nužno ako želimo e, sačuvati e, javnu potporu euru. Kada govorimo o budućnosti europodručja, rasprava se mora odviti sada. Mnogi se boje da će izbori koji će se održati u mnogim državama članicama u neposrednoj budućnosti, da neće pogodovati toj raspravi. Ali ne, ja mislim da su upravo ti izbori savršena prilika da govorimo o Europi i njezinoj budućnosti. Naravno, pod uvjetom da se to radi na ozbiljan način. U svakom slučaju, mi se sada nalazimo nalazimo u svijetu u kojem e, se izvjesnost povećava i mi smo ti koji moramo također postići i ostvariti veću e, izvjesnost. Ovaj e, parlamentarni tjedan je jedinstvena prilika za pripremu nacionalnih faza provedbe europskog semestra kroz pojedinačna preporuka po koje će biti objavljene krajem veljače. To je E, ono što ima e, zapravo pozitivan karakter u e, svijetlu knjig, bijele knjige koje će biti objavljena na proljeće. I također ćemo raspravljati i o tim pitanjima. Mi smo raspoloživi dati svoj doprinos toj raspravi, a naravno da će vaša pitanja, primjedbe moći biti upućene na našu adresu i mi ćemo ih uzeti u obzir. Hvala, evo čuli smo koliko je važna konkretna javna rasprava o ovoj temi i ovaj dio naših radova je izvrsna prilika za to. Evo, otvaram raspravu. Prvi ima riječ e, gospodin e, Nikolaos Tornaritis iz Doma zastupnika Cipra, Sranka Pučana. Hvala gospodine predsjedavajući. Iako smo mnogo napredovali po pitanju sanacije javnih financija, ne smijemo ostati prekriženih ruku. Da pa će nikad ne smijemo ostati prekriženih ruku. Jer su pred nama još mnogi otvoreni izazovi, odnosno visoka stopa nezaposlenosti mladih, dugoročna nezaposlenost eh, koje postoje u brojnim zemljama članicama. Nadalje imamo i visok javni dug, velike nejednakosti u društvu i u gospodarstvu. Neki bi čak mogli reći da postoje ogromni nedostaci i razlike između zemalja članica. Nadalje, tu je i euroskepticizam, tu su i neki populistički pokreti, starenje stanovništva, svjetski migracijski tokovi, izbjeglička kriza, odluka Ujedinje kraljevine da izađe iz Europske unije, teroristička prijetnja i pitanje sigurnosti u Europskoj uniji. Ne možemo strukturne gospodarske probleme riješiti isključivo monetarnom politikom sada više nego ikad. Moramo ponovno uspostaviti ovu temeljnu solidarnost koja je ključno pravo i obveza zemalja članica Europske unije. Europska unija mora ostvariti zaokret ka politikama koje će omogućiti zapošljavanje, razvoj, koje će osigurati veće blagostanje i napredak u životnom standardu naših građana. Ispričavam se, riječ ima Miguel Tiago iz Portugala, klub GUE. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam Miguel Tiago, zastupnik iz Portugala. Proces europskih integracija doveo do brojnih nejednakosti i nesimetričnosti i jedinstveno tržište je još to pooštrilo. Situacija u Portugalu, naročito posljednjih nekoliko godina, to odražava. Kada je riječ o nejednakostima i nesimetričnostima, trebamo osmisliti planove za ponovno pregovaranje o dugu i zemlje članice trebaju osloboditi sredstva za osnovne usluge, socijalnu skrb, obrazovanje, zdravstvo. Bankarska unija je tek odgovor na okrupnjavanje banaka i to je odgovor institucija. Okrupnjavanje bankarske imovine ne daje zemljama članicama mogućnost djelovanja na financijskom planu, tako da se nejednakosti pogoršavaju. Unija tržišta kapitala se nudi kao odgovor za mala i srednja poduzeća, ali je to samo prinašanje privatne imovine u banke. To je društveno i gospodarski neodrživo. Zbog toga nam e, treba povećanje javnih rashoda, plaće, mirovine koje moraju doseći određenu razinu. Trebamo se usprotiviti mjerama štednje i trebamo osmisliti hitni plan za pomaganje zemljama koje su E, bile podložne intervenciji trojke i trebamo omogućiti plan e, ponovnog pregovaranja o članstvu u europodručju kada situacija postane neodrživa u svjetlu naravno zahtjeva naroda. Razgradnja bankarske unije i također e, prekid kretanja ka uniji tržišta kapitala uz e, sanaciju financijskog sektora. Dakle, to su prema nama odgovori financijskoj krizi i ne smijemo pridodavati druge propise i e, zakone onima koji su nam već nametnuti i koji ne polučuju uspjeh. Hvala. Sljedeća je Pjera Lenmoje iz Francuske nacionalne skupštine SID. Hvala. Želim se nadovezati na riječi predsjednika Artuija koji je rekao da je pred nama izbor između gospodarskog upravljanja i su vlasništva. No, nemamo gospodarsko upravljanje, ali umnožili smo pravila o suvlasništvu, međutim njih ne primjenjujemo. Imamo gospodarsku monetarnu i bankovnu uniju koja nema politiku makroekonomske stabilizacije zato jer nam za to treba valuta i proračun, a da pače imamo neke propise koji nas vode ka procikličkim politikama u kojima se pooštrava recesija kao što smo vidjeli u posljednjih nekoliko godina. Dakle, monetarna unija mora se podvrći koherentnom promišljenju o makroekonomskoj politici Unije, što je bilo potrebno od samoga početka. Čestitam e, komisiji na traženju ekspanzionističke proračunske politike. E, sada spomenimo proračunske prioritete u članku ugovora o Europskoj uniji koji se na to odnosi stoji da se proračun Unije financira vlastitim sredstvima. Mislim da je to tema kojom se moramo posebno pozabaviti jer smo pogrešno postupili kada smo odustali od bavljenja tim pitanjem. Imamo tri izvora vlastitih sredstava, porez na financijske transakcije, što bi bio način odgovora na financijsku krizu od prije nekoliko godina. Onda imamo porez na ugljik, dakle ne možemo biti jedini kontinent koji ulaže napore u borbi protiv globalnog zagrijavanja dok postoje oni koji ne poštuju gospodarske i socijalne odredbe i također imamo i e, pitanje blagostanja u društvu. Ako želimo suzbiti utaje poreza i agresivno porezno planiranje, e, trebamo upravo produbiti ovaj projekt jednog, jedne zajedničke konsolidirane poreze e, osnovice za poduzeća. Gospođa Perić iz HDZ-a, Hrvatski sabor ja sam grozdana perić dolazim iz e, hrvatske e, predsjednica sam e, odbora za financije i državni proračun i izuzetna mi je čast slušati i izreći vam svoje mišljenje o stanju u našoj državi a onda i ono kako to vidimo u budućnosti u uniji. dakle hrvatska je Eh, u dugom razdoblju od šest godina zapravo trebala dosta vremena da eh, stasa i da se izvuče zapravo iz ekonomske krize pa je tek. two thousand and nakon eh, šest godina recesije hrvatska postigla stopu rasta od two seven a predviđamo isto tako rast E, dalje negdje oko 3% u sljedećim razdobljima. E, ono što je važno da je i proračunski deficit prvi put smanjen pa je taj e, visoki 80, preko 87% sada negdje na 85%. Sve ovo govorimo u kontekstu onoga što se događa i što želimo u budućnosti i da su se poduzele zapravo mnoge mjere kako u fiskalnoj e, tako i u monetarnoj politici iako e, neki naši oponenti kažu da monetarnom politikom nismo postigli baš puno što ja osobno mislim da nije točno ali isto tako e, me brinu ovi neki politički, političke opcije koje zapravo zagovaraju E, izlazak e, iz, monetarne unije odnosno ukidanju eura što zapravo hrvatska želi itekako svojim reformama postići i ući u sustav gdje će moći što bezbolnije zapravo implementirati e, zajedničku valutu u hrvatskoj. hvala. Hvala. Nikolaos Manios iz Grčkog parlamenta, stranka GUE. kalispera eh, se Dobar dan svima. Hvala gospodine predsjedavajući. Uzimam riječ drugi put zato jer želim nešto reći. otkako odnosno svi se sjećamo kada je osnovana ekonomska i monetarna unija, ja se toga dobro sjećam i teme sam odao svoju dob, no mi smo se od uvijek zalagali za jedinstvenu Europu i jedini način za osiguranje budućnosti je jedinstvo naroda. Ja sam saslušao riječi predsjednika odbora za proračun sa velikom pozornošću i rekao je nešto s čime se slažem, ali tu treba postaviti kao prvo dva pitanja, odnosno treba vidjeti koji će biti pravac gospodarske politike. I tu postoji još jedan pravac koji smatram jednako važnim, ali to ne možemo protumačiti na mnogo načina, odnosno trebamo sve nadopuniti e, socijalnom pravdom e, i e, općenito pravdom u Europskoj uniji općenito. Ako budemo izgubili to iz vida i ako iz vida izgubimo činjenicu da je upravo socijalna politika ujedinila Europsku uniju i u ekonomsku zajednicu na samom početku, onda ako to budemo izgubili iz vida, izgubit ćemo iz vida i put kojim treba krenuti. Dakle, trebamo promicati demokraciju u europodručju i u Europskoj uniji. Što konkretno znači da trebamo poduzimati više inicijativa koje promiču zastupnici naroda. Recimo, govorilo se mnogo o pitanju fiskalne politike. Ne možemo nastaviti samo zahtijevati jednakosti i demokraciju od zemalja ako imamo velike razlike u fiskalnom stanju u različitim zemljama. To dovodi do nejednakosti, do iskrivljavanja tržišnog natjecanja. Tako da moramo dobro promisliti i osmisliti nov fiskalni sustav koji će biti pravedan i pravičan za sve zemlje Europske unije. Joachim Boss ima riječ iz Njemačkog Bundestaga, SID. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, Europa je pred velikim izazovom prošlih mjeseci zbog Brexita, zbog izbora gospodina Trumpa i drugih stvari. Želim izraziti nadu da prilika bijele knjige će biti dobro iskorištena, da će je predsjednici iskoristiti, da će to biti hrabar korak da se rasprava e, koja u prošlo vrijeme glasi joj moramo biti oprezno, ne smijemo davati ulje u vatru, e, ne smijemo davati vjetar u leđa e, populistima. Ne, tome se sada treba suprotstaviti jasnim odgovorom, odlučnim ogovorom. A e, mimo svih e, strategijskih izbornih e, razmišljanja moramo dovršiti arhitekture za monetarnu uniju i za euro područje i moramo rasteretiti Europsku središnju banku koja sada snosi svu odgovornost, a onda još mora slušati tu kritiku primjerice iz moje zemlje, iz Njemačke. Moramo biti ofenzivni u ovakvom pristupu i zamišljam e, kao mogući korak e, rješavanja tako velikog izazova e, da bi to bilo trajno uvođenje europskog mehanizma za stabilnost u europske ugovore. ESM može biti rješenje u onim trenucima kada fiskalna politika nije dovoljna. E, došla je do svojih granica kao što vidimo i što se tiče rješavanja ekonomskih problema u velikim dijelovima Europe. Zbog toga dajem podršku onome što smo čuli od povjernika Moskovisija i mnogih drugih. Moramo biti odlučni i moramo dati odgovor svim ovim iracionalnim izazovima koje proizvode nemir i jad. Mi moramo dati odgovor e, na Trumpa na Orbana koji je član Europske unije, ja pozivam i pučane da već jednom završe s tom e, politikom štednje prema gospodinu Orbanu, prema Kačinskom i drugim snagama koji žele destabilizirati Europu. Tu moramo pokazati mišicu i to uključuje i ovakve naše konferencije. Thank you very much. Hvala lijepa. Riječ ima Kristos Kajguras iz Europskih pučana, e, Grčki parlament. Hvala lijepa. E, financijska kriza pokazuje da Europska i monetarna unija e, potrebuje velike reforme i solidarnost. S obzirom na nemirne godine poduzete su odlučne koraci za ponapređenje upravljanja, ali mnogo toga treba još učiniti zato da bi se koristili instrumenti fiskalne politike i individualno i kolektivno. Koje su to opcije? Koherentno, konzekventno proveđenje e, strukturnih reformi, posebno kod vlastitih izvora Zatim snažna prioritizacija, e, upravljanje kapacitetima, jasna komunikacija, dobro određena mjerila su potrebna kako bismo došli do nacionalne odgovornosti u ovim procesima kako bismo postigli provedbu poštenih i učinkovitih reformi. E, drugi prioritet, pristup financijama, što je ključno za one e, države u kojima se kreditne ustanove reformiraju. Potrebni su e, okviri stečenog prava. Dovršenje bankovne unije zahtjeva paralelno poboljšanje e, u smislu smanjenja i raspodjele rizika kako bi se dovršio treći stup pomoću europskog sustava osiguranja bankovnih depozita. Fiskalna politika mora uključiti fiskalne cikluse i konsolidaciju kako bi pokazalo E, unapređenje javnih financija kroz odgovorno trošenje umjesto e, povećanja izravnih i neizravnih poreza. Smjer fiskalne politike moraju služiti dugoročnoj e, stabilnosti i unaprijediti obnove kroz dugoročne fiskalne ciljeve posebno kada se zemlja nalazi u dugoročnoj recesiji i ima visoke stope nezaposlenosti. Hvala lijepa. No, Riječ sada ima Enrico Oriente Diaz iz Portugalskog parlamenta. Evo javljam se sada drugi put. i trebali bismo puno toga reći o potrebi da imamo drugačiji proračunski kapacitet u europodručju kako bismo se borili protiv asimetričnih šokova i kako bismo zajamčili gospodarsku i socijalnu konvergenciju kao što e, zapravo se navodi u prije svega ugovoru o proračunu. E, u ovo malo vremena koje imamo na raspolaganju ja bih sada htio govoriti prvenstveno o potrebi u ovoj fazi da e, dovršimo što je prije moguće bankarsku uniju. U ovim trenucima u kojima smo suočeni sa izazovima, kao što je spomenuo i kolega iz Njemačke, mi moramo biti vjerodostojni u e, provedbi znači, mjera e, gospodarskih, financijskih i monetarnih politika. Rješenje o e, rješavanje bankarske unije nije u potpunosti dovršeno i možemo reći da je to loše nekakvo srednje e, rješenje zato što e, mehanizam, europski mehanizam nadzora na razini Europske središnje banke postoji, ali i dalje su porezni obveznici ti koji kroz nacionalne proračunske kapacitete moraju plaćati za znači sanacijske mehanizme i zato postoji jako veliko nepovjerenje i razočaranost naših sugrađana budući da oni moraju plaćati za to. A osim toga ne mogu niti nadzirati e, sve te odluke Europske središnje banke niti e, nadzornog mehanizma, odnosno svega onoga što je u nadležnosti opće uprave e, komisije. Postoji jako puno zastupnika koji su trenutno članovi istražnog odbora za e, bankarske sanacije u proteklih nekoliko godina. I činjenica je da je zaključak uvijek bio jedan jedini, a to je da porezni obveznik plaća, ali ne kontrolira. Mi moramo dovršiti bankarsku uniju, moramo nadzirati odluke koje se donose na toj razini i također E, ja bih sada htio pitati čija je to dužnost i po pitanju perspektiva što ćete vi napraviti kako biste zaključili taj proces dovršenja bankarske unije što je prije moguće. Zahvaljujem. A sada dajem riječ Stefanu iz e, Zatvorničkog doma Cipra. Izvolite u ime e, kluba GUE. Zahvaljujem predsjedatelju. Ja bih htio naglasiti tri stvari. Dakle, prvo to da postoje neravnoteže i nejednakosti između političkih i socijalnih ciljeva. Drugo, javna politika ne smije biti ta koja će kažnjavati, zar ne, gospodine povjereniče Moskovisi? I također, gospodarska, evropska, e, gospodarska monetarna unija to ne smije biti. Dosadašnje politike su polučile premalo rezultata. Zašto? Zato što, po mom mišljenju, mi pokušavamo političkim instrumentima koji su nas doveli u krizu, pokušavamo se suočiti sa posljedicama te krize. I jasno je da u okviru Evropske gospodarske gospodarske i monetarne unije, da, da kohezija i socijalna dimenzija zapravo nedostaje. Ovdje kada govorimo o porastu potražnje, o jačanju socijalne kohezije, to su sve instrumenti, odnosno koncepti koji nama nedostaju i koji ne pogađaju samo određene skupine u društvu, nego također naše gospodarstvo. Prema određenim podacima OECD-a, kako bismo ispunili te perspektive našeg gospodarstva, potrebno je provesti određene mjere. Inače ćemo se naći u začaranom krugu koji će samo dovesti do još više siromaštva. Poruka je jasna. Ako želimo stvoriti učinkovitu Europsku gospodarsku i monetarnu uniju, europsko područje se mora okrenuti ka e, ulaganjima koji će biti usmjereni na razvoj. U protivnom ćemo imati sve više e, zapravo suprotnosti, imat ćemo sve više e, pokreta krajnje desnice i populizma. A što se tiče sada bankarske unije, Europska središnja banka sada praktički postaje e, tijelo koje nitko ne kontrolira. Ona definira politike koje imaju ogromne posljedice za narod i za gospodarstva, ali zapravo ne e, preuzima odgovornost za ono što se događa. I ono što moramo napraviti, a to je da moramo svjedočiti o tom nedostatku demokracije i da postoji problem legitimiteta e, na razini institucije. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupniku Marku Valiju, eurozastupniku iz Italije i koji je član kluba EFDD-a i koji je odabran u okviru pokreta pet zvijezda. Kada govorimo o temi vezano u e, Europske gospodarske monetarne unije, o tome sam govorio i o prvom izlaganju. Dakle, ja ne bih htio da ta politika koja zapravo e, podržava tu Europsku gospodarsku monetarnu uniju u koju sam toliko uložio, da žrtvoje još jednu generaciju. E, I u tehničkom i u političkom smislu to će dovesti do nepovoljnih uvjeta, pogotovo za one periferne zemlje. I zato moramo biti jako oprezni po pitanju tih prijedloga koje nam dolaze krizi moramo tražiti alternativna rješenja. O bankarskoj uniji sam čuo jako puno mainstream teorija, ali ja bih vam dao jednu drugu teoriju e, koja prema vama možda može biti populistička, a to je da bankarska unija e, zapravo neće rješavati one E, e, ono što je uzrokovalo bankarsku krizu, nego samo rješavat će posljedice. Dakle, kada govorimo o e, jedinstvenom mehanizmu sanacije, dakle, to se temelji kompletno na zajmovima, na kreditima, a kada govorimo o izvedenicama i kada govorimo o uzrocima zapravo ove krize, to, to je nešto što se nije uzelo u obzir i to je ono što bankarsku uniju čini neučinkovitost, neučinkovitom. Dakle, e, o tome se ne raspravlja i e, istina se ne iznosi na vidjelo. E, dakle, znači, na temelju direktive BRDD-a e, Činjenica je da u ustavima mnogih naših zemalja zapravo se spominje da štenja mora biti zajamčena i da je to zapravo ustavno pravo svih naših naroda. Ali s jedne strane imamo Europsku središnju banku koja to uistinu nije. Dakle, oni e, ne mogu e, zajamčiti kroz taj središnji bankarski sustav stabilnost cijelog sustava i zato postoji velika nestabilnost tog sustava a treba se tražiti kompromis i mnoge države e, zapravo sa sjevera koje su razvijene ne žele plaćati zbog e, nepovoljnih situacija onih zemlja na jugu. Naš prijedlog, vi ćete možda misliti da je to populistička, ali ja smatram da je to razumni prijedlog, a to je da stvorimo e, pravu, znači bankarsku separaciju između onih koji se bave ekonomijom poput vas E, u tom e, okruženju, ako ste raspoloženi za raspravu, mi iz mog pokreta smo spremni o tome razgovarati s vama. Hvala. A sada dajem riječ Antoniju Letau Amaru iz Portugala. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, povjerenici, dragi kolege. Mi smo previše godina svjedočili nedostacima Europske monetarne i gospodarske unije. Države su e, zapravo e, započele sa e, naglašavanjem njihovih nadležnosti i ovlasti, ali na kraju se nismo uspjeli naći na nekom srednjem najboljem putu. E, naši građani i neki naši političari imaju pravo kada kažu da postoje odgovornosti na razini Europske unije, ali i e, mnogi od njih ih ne preuzimaju. Dakle, kada govorimo o e, spašavanju od strane sjevernih zemalja, onih južnih, da istina da se mnogi ne slažu s time, no moramo iznaći nove načine, inače ćemo doći do pada eura. Da, mi smo ti koji to ne podržavamo, ali smatramo da ne djelujemo dovoljno. povjerenici i e, kolege zastupnici. Vlade i Evropska unija su ti koji nisu napravili da ono što su rekli da će napraviti. Dakle, to je i naša odgovornost. Mi smo u Portugalu e, unijeli velike napore i kako smo se žrtvovali kako bismo se prilagodili. Ja sam dio političke struje koja predstavlja velik dio portugalskih građana i koji mora preuzeti svoju odgovornost. Mi smo ti koji moramo poštivati e, trud i e, pokušaj provođenja reforme, ali također moramo insistirati na tome da i u ovom slučaju Europa insistira na mjerama koje i dalje ostaju samo mjere na papiru. Kada će se dovršiti bankarska unija? Kako je moguće da s jedne strane imamo potencijalno rizične mjere ako nemamo još uvijek sustav e, za osiguranje depozita. E, također ako nemamo zajednički e, sustav za rješavanje stečenih postupaka. Znači, postoji e, čitav niz problema koje treba razriješiti. Nije samo problem u tehničkoj ili financijskoj podršci zemljama u kojima se treba provesti reforme. Ne. I nije samo stvar u strukturnim reformama koje bi trebale dati e, dobre učinke za sve, nego također moramo uzeti u obzir i asimetrične šokove, odnosno moramo se znati boriti i protiv njih. Nama treba solidarnost, ali pitanje je kad ćemo imati snažan mehanizam e, izvršnog europskog upravljanja u europodručju. Kada ćemo imati dijela, a ne samo riječi ili izvješća? Merci. La parole est Hvala. A sad dajem riječ gospođi Fabien Hiller iz e, Francuskog e, senata. Zahvaljujem. Ja bih htjela samo nadodati nešto o svom prethodnom izlaganju. Dakle, ja sam članica financijskog odbora u Senatu i E, Michel je trenutno predsjedateljica. To je velika čast e, za mene, evo što vas vidim danas ovdje. I zaista mi je zadovoljstvo što e, smo se ponovno sreli. Dragi kolege, evo imam dvije primjedbe. Prvo je što se tiče jednog tehničkog pitanja, a to je dovršenje Europske gospodarske i monetarne unije. Znači, moje pitanje je prilično tehničke prirode taj znači e, zajednička, e, zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit, ona je e, predložena u listopadu, odnosno odobrena u listopadu, a Francuski senat je usvojio rezoluciju koja podržava upravo E, znači tu odredbu o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit koja bi trebala omogućiti da se bolje borimo protiv izbjegavanja poreza i također da se bolje borimo protiv takozvanog znači e, natjecanja u smislu poreznih sustava koje dovodi do velikog broja problema u Europskoj uniji koja je trenutno nesposobna uskladiti situaciju na vlastitom teritoriju te zajamčiti jednakost odnosno da bi se porezi morali plaćati tamo gdje se ostvaruje dobit. E, s druge strane imamo još jednu veliku otvorenu temu, a to je pitanje korištenja instrumenata e, gospodarske i monetarne unije, a to su proračunski instrumenti. Ja neću govoriti o njima, nego ću govoriti prvenstveno o upravljanju, posebice o e, parlamentu europodručja. Dakle, mi svi znamo da naše politike moraju biti demokratski usklađene i da zapravo moraju biti na neki način podijeljene, odnosno da ih moramo e, dati na uvid i našim europskim građanima. Odnosno, mi smo ti koji bi trebali provoditi te mjere politike koje ostaju samo na nacionalnoj razini, a postoje neusklađenost između nacionalne i europske razine. I zato smatram da bi trebalo stvoriti parlament koji bi povezivao kako europski parlament, tako i nacionalne parlamente pojedinih država članica kako bi se taj dijalog mogao ostvariti i kako bi se mogli, mogle odaslati snažne poruke e, konferencija u stvari članka 13 kojom ćemo se baviti počeši od sutra, svi znamo da e, nije dovoljno učinkovita i da nema sposobnost odlučivanja, a smatramo da bi to bilo potrebno u Europi koja se temelji na postupku suodlučivanja. Zapravo je ovdje riječ o toj e, uniji koja je samo embri onoga što si mi želimo. A sada Žerasimos Balaoras koji predsjeda komis, odborom za ekonomska pitanja u e, Grčkom parlamentu. On je član Sirize. Zahvaljujem predsjedatelju. Dakle, postoji jedna latinska izreka koju je i Platon koristio pacta sud servanda, a to je da e, se treba držati vlastitih e, obveza. Kao što znate, Grčka se toga držala. Ona je zadržala sve obveze koje je preuzela. No, mnogi e, su u vremenu, znači mnogi su do sada govorili, a to smo čuli i jučer od strane njemačkog ministra financija, koji kaže da ako MMF ne sudjeluje u rješavanju tog E, grčkog programa, onda je Schäuble taj koji će tražiti da Grčka izađe iz Europske unije, iz europodručja. Dakle, evo, možda se nalazimo sada pred Grexitom. Opet e, se igramo dobroki e, zlog policajca. No, u praksi to baš nije tako. Čini se da su ovdje svi zločesti. Ako Grčka u ovom trenutku izađe iz e, europodručja, što će se zapravo dogoditi? Hoće li se dalje govoriti o rastu od 2,5%? I ne, više se ne govori o koheziji, više se ne govori o solidarnosti. Ono što mi tražimo, a to je da se poštuju sporazumi U protivnom će neki put naše zemlje dovesti u opasnost. Neki političari zapravo vide što se sve činilo protiv Grčke. Sedam godina krize. Sad imamo 35% e, građana koji žive ispod granice siromaštva. Jako puno grešaka je počinjeno. Također je to bilo priznato i na razini institucija i na razini MMF-a, dakle njihovih pogrešaka. Ja se nadam da će evropski političari biti ti koji neće e, potvrditi ono što kaže sama izreka po kojoj se kaže da kada se bogovi svađaju onda smrtnici plaćaju zbog toga. Nadamo se da to neće biti tako. Euh, Hvala. Riječ sada ima Igor Imenov, član Latvijskog parlamenta iz odbora za proračun i pripada klubu socijaldemokrada. Hvala lijepa, govorit ću engleski. Jasno je rečeno u prvom dijelu sjednice, fiskalna konsolidacija nije jedini instrument za rast investicija i e, nego postoje i drugi uvjeti E, Isravne javne investicije su važne da se poveća e, potražnja, posebno za države sa slabo razvijenom tržištem. E, postoje naravno poslovni planovi, nacionalni investitori više brinu o tržištima. Moj za zemlja je dobar primjer. Imamo manje od 2 milijuna stanovnika, a e, vrlo plitko tržište. Teško je očekivati velike investicije sa međunarodnih financijskih tržišta. E, olakšava li EMU šanse za javne investicije? Odgovor je ne, jer ograničenja za javne investicije su ključ Europske unije. Kažu da to e, narušava tržno natjecanje e, i međutim tržište je ovdje politički institut i, i želimo stvoriti rast. Javna ulaganja e, se ovdje moraju prepoznati kao ono što jest i inkorporirati u ekonomsku politiku. A e, treba naglasiti važnost javnih ulaganja jer privatni do privatne ulaganja će doći s obzirom na potražnju. Hvala e, lijepa. Sada gospođa Boguslava Orževska koja je potpredsjednica odbora za obitelj, starije i socijalno politiku iz Poljskog senata. E, gospodine predsjedavajuće, dame i gospodo zastupnici, temeljna e, pretpostavka EMU-a su sjajne. Treba e, pomoći slabim državama, a ujedno ne ograničavati rast snažnih država. Pitanje je hoće li se te pretpostavke pretočiti u činjenice. Mogućnosti samostalnog razvoja i planiranja gospodarstva moraju biti moguća. E, pomoć EU treba otvarati mogućnosti za rast, a ne stvoriti ovisnost. Primjer Brexita ili činjenice da politika Europske unije nije svim zemljama e, godila, treba pozvati na e, oprez. E, imamo i neke želje za istupanjem iz europodručja. Dakle, očito moramo pokušati ne stvarati ovisnosti. To će omogućiti sigurno europodručje i mnogo entuzijazma za pristupanje istome. Hvala lijepa. Sada riječ ima e, zastupnik e, Šukans, e, Latvijski parlament, predsjednik odbora za proračun i financije iz kluba Zelenih. Hvala lijepa. Govorit ću o dodatnim e, informacijama koje bi mogle biti potrebne nacionalnim parlamentima kako bi se mogli uključiti u Europsku i monetarnu uniju, odnosno njezino poboljšanje. S obzirom na informacije koje su na raspolaganje, e, nacionalnim parlamentu, očito se u vijeću radi na sustavu za osiguranje bankovnih depozita. To je ujedinjen e, sustav, e, dakle spojen sa e, fondom. U prošlom lipnju imali smo zaključak vijeća koje želi jačati bankovnu uniju i traži se smanjenje rizika i neke druge mjere u financijskom sektoru. Tu imam pitanje povjernicima koliko je usnapredovao posao na tome i koja je sada uloga nacionalnih parlamenta u tome, što ona mogu učiniti. Hvala lijepa. Sada riječ dajem posljednjem govorniku, to je gospodin Nasos Atanasius, član Grčkog parlamenta i odbora za ekonomske poslove, e, pripadnik Sirize. Hvala lijepo, nastojat ću govoriti samo jednu minutu, a ne dvije koliko bih imao. A želim postaviti pitanje gospodinu Dobrovskisu jer je zadužen za socijalni dijalog, ne samo za euro, a on je pripadnik nove generacije europskih političara. Gospodine Dobrovski, primjećujem e, velik oprez e, kod vas, to je prednost, to je jako pozitivno. Vi čitate tekstove, to je jako dobro. E, jeste li pročitali i znanstvenu kritiku što se tiče politika Europske unije, politika za koje ste vi odgovorni. Spomenut ću nekako kako ih možete potražiti na internetu. Paul Krugman. štedne mjere su e, neprihvatljive. Isti znanstvenik e, vas je nazvao bandom e, štednje, što gotovo to značilo na grčkom. Znači li to vama išta? Treba li tim ljudima oduzeti Nobelovu nagradu? Možda da osnovimo pokret za to, jer je Josef štiklic govorio isto i slično. Dakle, možda da uzmemo batinu i da ih otjeramo. Molim vas, e, prevodite, molimo prevoditelje da to prevode. Dakle, batinom otjerati ili uhvatiti ih za grkljan e, i e, stati im na kraj, daviti ih. E, s obzirom na knjigu, e, prema knjizi Timothy Gardnera Stres test, to je ministar financija Baracka Obame, odnosno bio je ministar e, financija u, na sastanku sa sedam najbogatijih država svijeta on je rekao to o Grčkoj. A nitko nije rekao suprotno. On je rekao želite ih zaista uhvatiti za vrat i daviti i gonite ih batinom slobodno, ali znajte da se kriza neće tek tako preseliti na drugu stranu Atlantika. Hvala lijepa. Hvala, time smo iscrpili vrijeme predviđeno za obraćanja. Zahvaljujem na plodnoj razmjeni mišljenja o upravljanju. Postavili ste niz pitanja povjerenicima. Možda e, bismo im mogli dati priliku odgovoriti na ta pitanja, a zatim ćemo kolega Gualtieri i ja pokušati izvući neke zaključke. Tko će biti prvi? Gospodin potpredsjednik Dombrovskis. Poštovane kolegice i kolege, zahvaljujem najprije na vrlo produktivnoj raspravi sa vrlo mnogo tema. A jedna od tih jest da ono što nazivamo fazom broj 1 i, akcije koje sada poduzimo, odnosno one koje su potrebne da se dovrši arhitektura EMU-a su zapravo vrlo tjesno povezane. Jedno proizlazi iz drugog. Vidjeli smo u raspravi koliko su isprepletene te teme. Osvrnuo bih se na specifična pitanja koja smo čuli o javnim ulaganjima, o tome je bilo riječi i u kontekstu europskog semestra. Stimuliranje investicija je jedan od prioriteta u našoj ekonomskoj politici zajedno sa strukturnim reformama, modernizacijom i odgovornim fiskalnim politikama. Dakle, svakako smo se opredijelili da se potiče e, javna, potiču javna ilaganja, ali i privatna je to E, ne najmanje kroz e, fond za strateška ulaganja. Dakle, želimo da se koriste s raspoloživa sredstva. Što se tiče pitanja dovršenja bankovne unije, kao što smo već naglasili, smatramo da treba ruku pod ruku ići raspodjela i smanjenje rizika. To odgovara i na ono što je pitano na latvijskom, pa ću odgovoriti e, i na latvijskom. Naime, e, sustav europski sustav osiguranja bankovnih e, depozita paralelno s takvim mjerama smanjenja i raspodjele rizika mora postojati i program smanjenja rizika u bankovnom sektoru. Već e, u prošlom studenom komisija je e, podastrela paket e, zakonodavnih mjera kako bi se smanjili rizici u bankovnim sustavima. Primjenom takvih ograničenja koja su dogovorena na razini bazarskog odbora i e, u okviru vijeća za financijsku stabilnost. E, svi ti prijedlozi su sada na stolu. E, znamo da se rasprava u bazarskom odboru još nastavlja, a ovisno o ishodu rasprave komisija je voljna pripremiti i nove prijedloge. Čuo sam i pitanje o kritici Pola Krugmana na račun europskih politika. E, treba reći da što se tiče predviđanja gospodina Krugmana 2008. On je proglasio Latviju novom Argentinom koja će e, bankrotirati. Umjesto toga E, Latvija je vrlo brzo se pretvorila u jednu od najbrže rastućih gospodarstava u EU i uspjela okrenuti situaciju e, s tu bokom. Dakle, toliko o predviđanjima gospodina Krugmana. E, no, svakako, ova rasprava je opravdana i legitimna što je primjerena e, smjer fiskalne politike? Kako iznaći ravnotežu između fiskalne održivosti i jačanja gospodarskog oporavka? E, naš odgovor je negdje između e, široko neutralnog smjera i ekspanzivnog smjera uz e, diferenciranu monetarnu politiku prema članicama. Dakle, oni koji imaju prostora mogu investirati više, a oni koji e, još uvijek imaju posla s prekomjernim deficitom e, se moraju poslužiti drugim metodama. Vidimo također visoke razine javne zaduženosti koja otežava situaciju i to treba rješavati pomoću s e, instrumenta održive fiskalne politike. Hvala lijepa e, gospodine potpredsjedniče. Želimo li gospodin Moskovisi se obratiti članovima? Jeste, hvala. E, čuli smo podugačak popis pitanja. Krenut ću nasumičnim redom. Najprije pitanje pristupa europodručju. E, ne planira se proširenje europodručja u vrijeme u sastava ove komisije. E, no, europodručje i EMU je projekt budućnosti i otvoren svim članicama. Euro bi trebala biti naša voluta. Što se tiče demokratizacije postupaka unutar Europske unije mogu zapravo potpisati sve što smo ovdje čuli. Mislim da je jako važno što imamo danas ovaj razgovor između komisije Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. E, možda je ovo znak i nagovještaje budućeg parlamenta europodručja i tako nešto možemo E, predvidjeti. Unutar Europskog parlamenta može postojati i tijelo za europodručje. No, bilo kako bilo, potreban je dijalog. Potreban je europski odgovor na geopolitičke izazove s kojima smo suočeni. Postoje suprotnosti ili mm, interna protuslovlja. Mislim, prije svega na neka pitanja koje se odnosi na gospodina Orbana, ali i gospodina Trumpa. E, ekonomska i monetarna unija bi morala dati neophodan poticaj i zamah za unapređenje europodručja. E, govorimo i o dovršenju bankovne unije. što je ključno za konvergenciju, moramo spriječiti fragmentaciju, e, stabilizacija, odnosno smanjenje rizika, e, također mora biti prisutno zajedno sa raspodjelom rizika, ali to je posao koji treba odraditi postupno. E, banke moraju funkcionirati na ispravan način, a komisija o tome mora skrbiti. E, smatram da je za dobrobit e, Europe upravo to, a i vi, većina vas je to potvrdila. Čuo sam mnogo zajedničkog i o tome treba nastaviti razmišljati. I mi pozdravljamo demokratsku odgovornost u okviru EMU-a. Što se tiče Brexita, komisija ima vrlo čvrsto e, i stalno stajalište, kao što znate. Mislimo da Grčka ima svoje mjesto, da je Grčko je mjesto u europodručju. E, radimo e, u korist snažne Grčke u okviru euro područja. Tu surađujemo sa svim dionicima. No i grčka strana, svi naši partneri, sve institucije rade na tome da to ostvare. I uvjeren sam da se s tim slažu svi partneri europodručja i stoga ću danas ovdje ponoviti da se nadam i vjerujem da možemo ubrzo zaključiti drugu reviziju. Imali smo sastanak u vrlo pozitivnom duhu prošlog tjedna i uz nešto napora možemo doći do sporazuma, a komisija će se potruditi da se to i postigne. Što se tiče E, restrukturiranja europodručja e, neće vas iznenaditi da povjereni koji je zadužen za proračune ne smatra da je državno zaduženje ovdje rješenje. E, Opredeljenje za suradnju e, i odgovornost svih partnera je ključno kako bi se građani sačuvali od e, teških posljedica financijskog nereda. I ne bismo trebali tome pridonositi e, krivim mišljenjem da bi se to moglo uspostaviti, a da to nitko ne primijeti i samo politički. I na kraju o fiskalnoj politici, pitanje koje smo čuli od više vas. E, mi smo zaista e, snažno e, zainteresirani za mjere iz izvješća predsjednika Montija o vlastitim sredstvima. Tu su i drugi povjerenici e, surađivali. To je izvješće koje je bilo na Ekofinu prošli tjedan. U tom kontekstu ni jedan od kandidata nije dobio izuzeće za vlastite e, sredstva. Spomenuli smo i porez na financijske transakcije Nadamo se da će onih deset eh, zemalja koje žele surađivati u tome i uspjeti. I sve što je osnova za, dakle porezna osnovica za konsolidirani porez na dobiti, to eh, je već eh, zapravo određeno. To je odgovor gospođi Keller koja predstavlja Francuski senat. Dakle, konsolidirana porezna osnovica za porez na dobit je vrlo važan projekt za komisiju. Porezne reforme e, su nešto što želimo zaista dovršiti i sprječavanje poreznih prijevara i porezne evazije, to je ključno. No ako ne budemo uspjeli e, dubinski provesti reformu poreza na dobit i e, ocjenu takvog poreza, onda neće biti bitnih izmjena. To je reforma koja nije uspjela u svojoj e, zadnjoj inačici, to je e, propalo na vijeću, znamo da su to vrlo osjetljive teme, bio sam nedavno u Irskoj, to su ključne stvari. I zato e, francuski senat, a mi to pozavljamo, ja nešto znam o toj zemlji, i pozdravljamo srdačno i predsjednicu financijskog odbora. E, naravno, nama je potrebna vaša podrška i vaša pomoć. Hvala lijepa, gospodine povjereniče, na svim ovim uvidima. E, izvješće e, skupine na visokoj razini pod vodstvom gospodina Marija Montija e, ste nam prikazali, to je vrlo važno. Želim istaknuti da sutra ujutro u 9.30 imamo zajednički dio sjednice e, u kojoj se radi o radu nakon preporuka te skupine, a zastupnici iz nacionalnih i Europskog parlamenta s time e, su naravno e, e, involvirani. Sada dajem riječ gospodinu Robertu, Robertu Gualteriju koji je potpredsjednik odbora za financije. Hvala lijepo. Biću kratak. Želim se nadovezati na ono što je rekao gospodin Pos o tome da moramo iskoristiti priliku koju nam nudi bila knjiga. A to je svakako prilika koju ne smijemo propustiti. Tako da ću se ja njemu pridružiti u upućivanju poziva komisiji da bude ambiciozna i da ne zaboravi na Europsku monetarnu e, i gospodarsku uniju. Dakle, očito je da je Brexit nam približio pitanje gospodarske monetarne unije i Europske unije. Brexit je bio negativna pojava, ali ovo je pozitivna prilika i nadamo se da će gospodarska i monetarna unija uživati veliku ulogu koja joj pripada u ovoj bijeloj knjizi i nadam se da će se njome prepoznati glavni elementi za dovršenje EMO-a. Naravno, s jedne strane predstoje nam dovršenje i bankovne unije, ali tu je i pitanje političke volje. Vrlo dobro znamo koje su naše obveze. Imamo zakonodavni prijedlog Europske komisije i također e, imamo i obveze koje je preuzelo vijeće, a s druge strane po pitanju gospodarskog upravljanja još uvijek nam treba konsenzus o instrumentima, o sredstvima. Teško je poreći da zapravo ne raspolažemo pravim instrumentima, a to je ono što nam potrebno. Potrebna nam je e, fiskalna sposobnost, fiskalni kapacitet, to je treći stup koji nam je potreban, koji bi dopunio ostala dva e, stupa, dakle jedinstvena monetarna politika i nacionalne fiskalne politike. Na početku se mislilo da će ta dva instrumenta biti dovoljna za rješavanje simetričnih i nesimetričnih šokova i da će e, monetarna politika biti zadužena za e, simetrične šokove, a nacionalne politike će biti dovoljne za rješavanje nesimetričnih šokova, no iz iskustva smo uvidjeli da to ne djeluje. Pitanje nije samo pitanje učinkovite provedbe gospodarske politike, nego i uravnotežavanja ostalih dvaju instrumenta, jer kao što je vrlo jasno rečeno, kao što je rekao gospodine Pos i tako dalje, Upravo nedostatak tog stupa s jedne strane dovodi do preveliko pouzdanja u monetarnu politiku zato jer ona mora zamijeniti druga sredstva, a s druge strane vidimo da dolazi i do velikih pritisaka na fiskalnu politiku i s jedne strane onda treba odlučiti između rezanja ulaganja ili E, vršenja pritiska na pojedince da se pridržavaju pravila. Dakle, treba nam taj treći stup, no treba također utvrditi koji su potrebni preduvjeti za to pravni, gospodarski, e, proračunski i tako dalje. Kada je riječ o pravnim preduvjetima, kao što sam rekao na početku, mislim da to nije velika prepreka. Naravno, izmjene i dopune ugovora bi pojednostavnile izgradnju fiskalnog kapaciteta no, kao što i vidimo u našem izvješću, možemo to i u okviru postojećih ugovora. Onda imamo i proračunske preduvjete koji je spomenuo također i gospodin Moskovisi i također izvješće Monti. Dakle, to je važno u tom smislu zato jer sada imamo zamisao o tome kako izgraditi sustav resursa koji će predstavljati važan temelj za izgradnju fiskalnog kapaciteta i u izvješću Monti mislim da se i spominje instrument e, pridodanih e, prihoda, dakle u dvorazinskom proračunu. I ono što je najteže e, jesu, politički preduvjeti. I tu trebamo uspostaviti ravnotežu između političke konvergencije i pruženje potpore fiskalnom kapacitetu u parlamentu. Smo to uobličili u smjernice za e, konvergenciju. E, Isali smo različiti naglasak na e, te dvije stvari, ta dva elementa, ali tu neto donatori kažu ne želimo ulaziti u uniju transfera ako nam se ne daju uvjeravanja da doista idemo prema konvergenciji ekonomske e, politike i političkoj konvergenciji. Dakle, trebamo jedan učinkovit instrument koji će ostvariti doista tu konvergenciju i naravno trebamo imati hrabrost e, ustroja mehanizma fiskalnog kapaciteta. I posljednji preduvjet je demokratska legitimnost, što je također važan element. Tu mislim da trebamo osigurati demokratsku legitimnost na razini gdje se donose i provode odluke. Ako je riječ o nacionalnom proračunu, onda je to u rukama nacionalnih parlamenta, ako je riječ o europskom proračunu, onda je to u rukama Europskog parlamenta. Dakle, ja bih bio vrlo skeptičan kada bi ova skupština se pretvorila u skupštinu koja bi donosila obvezujuće odluke jer onda bismo trebali utvrditi e, različita ponderiranja za zemlje članice, političku ravnotežu i tako dalje i onda bismo e, naišli na iste poteškoće koje postoje u Europskom parlamentu. To ne bi bilo realistično, no to ne znači da ne bismo iskoristili, da bismo trebali iskoristiti ovaj forum za uvježbavanje prave međuparlamentarne suradnje. I želim zaključiti sa jednim primjerom, jer slažem se s onime što su rekli portugalske kolege o tome koliko je potrebno ojačati naš nadzor nad bankovnom unijom. Riječ je o doista radikalnom prijenosu ovlasti i to ima značajan učinak na bankarske sustave u zemljama članicama. Mi kao odbor e, za gospodarska pitanja i Europski parlament e, trebamo osigurati demokratsku legitimnost e, u smislu nadzora bankovnoj uniji i ne možemo to učiniti sami. Dakle, ja bih sutra predložio kada budemo razgovarali o tome predložio bih vama, zastupnicima nacionalnih parlamenta, da osmislimo jedan način strukturirane suradnje koja će nam omogućiti učinkovito prepoznavanje problema u svim pojedinačnim zemljama i da zajednički na taj način oblikujemo uobličimo našu sposobnost nadzora nad tim više strukim sustavom bankovne unije. Dakle, to je još jedan način e, kako bismo mogli ojačati demokratsku legitimnost naše gospodarske i monetarne unije. Žan, hvala. Roberto. Hvala svima vama, poštovani kolege, na vašim izlaganjima. E, po pitanju dobrog upravljanja europodručjem. Hvala potpredsjedniku Dobrovskisu, hvala povjereniku Moskovisiju. Sutra ujutro ćemo se nastaviti baviti pitanjem vlastitih resursa Europske unije i tu smo ušli u srž jedne teme koja je ključna za Europsku uniju. Stvorili smo mehanizam upravljanja našom monetarnom i gospodarskom politikom. Imamo Europsku središnju banku, dakle i Europsku monetarnu politiku, no nemamo pravu Europsku gospodarsku politiku. Svaka zemlja članica zadržava suverenost u proračunskim i gospodarskim pitanjima, ali tu se postavlja pitanje i socijalne dimenzije. Ne možemo reći da se ostvarila konvergencija nakon uvođenja eura. Upravljanje europodručjem bilo je doista pravo čudo, jer smo se morali nositi sa velikim poteškoćama. Ministri financija su možda bili malo previše zadovoljni sami sobom i prepustili su se stih i nisu se također niti vršile mjere parlamentarnog nadzora i zbog toga je naše djelovanje važno. Kod uspostavljanja mehanizma financijske stabilnosti osnovano je i nadležno tijelo i e, nacionalni proračuni su dostavili potrebna sredstva kojima je trebalo također pridodati i jamstva koja omogućuju europskom e, mehanizmu za financijsku stabilnost i e, plasiranje na tržište. Dakle, tu imamo mutualizaciju duga određenih zemalja i e, s time u vidu treba povući konsekvence i e, usvojiti potrebne smjernice. Ne postoji Ministarstvo financija niti Riznica Europske unije. Imamo službu za vanjsko djelovanje koja zapošljava 3000 službenika, ako ne griješim i nalazimo na poteškoće u određivanju smjera naše vanjske politike. A s druge strane imamo jedinstvenu valutu, a nemamo ministarstvo financija. Dakle, bez obzira na financijski kapacitet i na skup instrumenata upravljanja europodručjem, što treba usavršiti, naravno govorilo se o pitanjima fiskalnog natjecanja. Dakle, šokantno je da neka multinacionalna poduzeća ne plaćaju nikakve poreze na dobit osvarenu u europodručju, ali one su u legalnoj situaciji zato jer se natječu sa europskim poduzećima. Dakle, u porezu treba uvesti veću transparentnost. Pred nama je dakle mnogo posla. Večeras smo ustrojili neku vrstu nadzornog odbora za europodručje. Ako želimo natjerati šefove države vlada da se pomaknu, onda trebamo pokazati da postoji javni interes. pitanje je je li e, uopće moguće postići solidarnost u javnosti kada je riječ o tome. Nadam se da ćemo to uspjeti. Ovakvi sastanci poput ovog današnjeg mogu tome pridonijeti, a nadam se da će to učiniti i sutrašnji. Hvala vam na sudjelovanju, s time smo završili i vidimo se sutra u 9.30 kada ćemo govoriti o vlastitim resursima, vlastitim sredstvima. No kada govorimo o europskim vlastitim sredstvima, mislimo na europske porezne obveznike. U izvješću Monti jasno stoji da ako postoje vlastita sredstva koja Europska unija prikuplja, onda treba olakšati i obvezne namete koji, se, e, koji postoje na lokalnoj i na nacionalnoj razini. Dakle, evo, ugodno večer želim, hvala na sudjelovanju. Evo, rekao sam da imamo i jednu sjednicu o, vlastitim sredstvima, ali imamo još dvije sjednice, dakle, e, ne bih htio da me optužite za davanje težišta tome. No, kao što je rekao povjerenik e, Moskovisi, važno je pitanje vlastitih resursa, jer to tiče i nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta.